Dear ladies and gentlemen, may I ask you to take your... Dame i gospodo, mogu li vas zamoliti da sjednete? E, skoro smo spremni započeti naš zajednički sastanak. Okay, thank you very much. Hvala lijepa. Otvaram današnji sastanak, zajednički e, sastanak odbora regije, Europskog parlamenta i povjerenstva Koter u odboru regija. Gospodin Kazanija. E, dragi e, članovi odbora regije, ređi, dragi kolege iz odbora regija, dame i gospodo. Kao prvo želim vam zaželjeti dobrodošlicu vama i članovima Kotera na ovom zajedničkom saslušanju o provedbi e, plana Europske unije za gradove u Europskom parlamentu. Ovaj sastanak je dio našeg zajedničkog plana kako bismo stimulirali e, razvijanje Europskog plana za gradove. Naši izvjestitelji, gospodin Vasrekek i gospodin Vesfal, su e, proizveli dokumente e, na, temeljene na zajedničkim idejama i prijedlozima i snažno sam uvjerena da svi članovi regija i kotera sada e, traže konkretne korake u provedbi plana za gradove. U rujnu prošle godine Europski parlament je donio e, rezoluciju o e, politici Europske unije koji treba uključiti više lokalnu razinu na svim e, razinama ciklusa politika na, na temelju više strukog vladanja. Dakle, lokalne vlasti trebaju vidjeti da li se je sve u skladu sa načelima proporcionalnosti i subsidijarnosti i takav plan treba e, stvoriti sinergije između programa Europske unije, nacionalnih e, i, i financiranja iz privatnih i javnih sektora. Čuli smo e, predstavljanje nizozemskog predsjedništva koji već dugo e, podržava ovaj proces i nizozemska je tijekom svog predsjedništva se e, usredotočila na izradu Amsterdamskog pakta koji će poboljšati zakonodavstvo i razviti platformu za znanje o gradovima. Mi pozdravljamo napore Nizozemske i Europski parlament će svoje stajalište o konačnom tekstu pakta e, dati, koji će biti izrađen u svibnju. E, plan za gradove treba poboljšati ne samo živote u gradovima, nego i vladanje samom Evropskom unijom. Rada se o razvoju novih metoda rada, uključujući partnerstva i selektivno, e, selektivno procjenu učinka zakonodavstva. Kako bi došli do tog cilja, ima, trebamo jedan konkretan pristup i moramo e, se usredotočiti na potrebe na terenu i na partnerstvo na različitim razinama vlasti. Europski gradovi su dio e, jednog svjetskog gradskog sustava u svijetu i moramo uzeti u obzir i e, e, napraviti sve pripreme za plan Habitat Street 3 i taj plan Europske unije za gradove mora isto tako biti u skladu sa tom globalnom, globalnim planom za gradove. Nadam se da će ova rasprava danas e, obogatiti naše razumijevanje plana za gradove s perspektive e, istraživača, znanstvenika i institucija na terenu. Naš konačni cilj jest e, vidjeti da taj plan Europske unije zaista bude proveden i sigurna sam da ćemo danas svi zajedno podijeliti to opredjeljenje. Sada bih dala riječ gospodinu Kataneu na njegovim, e, kako bi on dao svoje uvodno izlaganje. Izvolite gospodin Kataneu. Hvala lijepa. Gospođa Mihajlova. E, predsjednice e, odbora za regionalni razvoj Europskog parlamenta, dragi članovi odbora reći i dragi kolege iz odbora regija i iz povjerenstva Koter, dame i gospodo. Prvo bih želio zahvaliti gospođi Mihajlovi i članovima regija što su prihvatili naš prijedlog za ovo zajedničko, za ovu zajedničku raspravu koja će e, pronijeti naše opredjeljenje kako bi zajednički radili prema e, novom e, planu Europske unije za gradove kao što to piše u našoj zajedničkoj izjavi e, prema e, usred Amsterdamskog e, Amsterdamskom paktu iz listopada prošle godine. Današnji dnevni red pokazuje da politički savez između odbora ređi Europskog parlamenta i povjerenstva ređi odbora regija je zaista plodonosan i temelji se na zajedničkim političkim ciljevima. E, ja ću naglasiti dva takva cilja. Ubrzati e, provedbu e, plana za gradove Europske unije i isto tako vidjeti koji će biti uloga gradova, lokalnih vlasti i regija u zakonodavnom procesu Europske unije. Započet ću upravo s toga. Rasprava o Europskoj uniji i planu za gradove E, se vodi već od 1997. godine, dakle već 20 godina, kad je Europska komisija objavila prvu komunikaciju o e, planu Europske unije za gradove. Ta inicijativa je, e, nije bila inicijative koja je pokrenuta od tada, dakle bilo je, imali smo inicijativu Jessica i slično, međutim nakon 20 godina rasprava, e, izjava, rezolucija. Još uvijek nemamo plana Europske unije za gradove. I zbog e, toga što nemamo takav plan, e, imamo premalo dosljednosti na razini Europske unije između različitih političkih inicijativa i programa subsidijarnosti. Nijedna takva politika nema neke opipljive rezultate. I zato nam treba nešto više. Prva točka naše zajedničke izjave kaže da imajući na umu e, direktivu o teritorijalnoj koheziji, kao što to piše u Lisabonskom ugovoru, e, plan Europske unije za gradove treba smatrati temeljnim mehanizmom za njezinu provedbu i kao izvrstan, izvrsna mogućnost za jačanje E, preuzimanja obveza između gradova i europskih institucija. Po mom mišljenju to su dvije faze našeg e, političkog usmjerenja. Konkretnije, plan za gradove je, treba poboljšati ulogu gradova i regija u e, europskom zakonodavnom procesu. Ova rasprava je za nas izuzetno važna a daje nam i izvrstnu priliku da se usredotočimo na blisku suradnju između naših izvjestitelja, naših izvrsnih e, izvjestitelja. U ime odbora regija, gospodin Pacer Herk i u ime odbora ređi, gospođa Kerstin Vespal. siguran sam da zajednički posao Njihov zajednički posao će omogućiti dobre sinergije e, za rezoluciju Europskog parlamenta o urbanoj dimenziji europskih politika, a siguran sam i da e, naša razmjena mišljenja će omogućiti bolje politička stajališta. Gospođa Hela Darge-Lopen, naša izvjestiteljica e, o novom mišljenju odbora regija, o konkretnim koracima za provedbu plana Europske unije za gradove e, što je poslao odboru regija e, nizozemsko predsjedništvo vijeća. Dakle, moramo naglasiti i ulogu predsjedni, nizozemskog predsjedništva vijeća koje je e, proguralo to pitanje plana Europske unije za gradove. Oni isto tako rade u bliskoj suradnji s gospođom vesal i gospođa Danger Lope e, će dati jedan input za budući rad na ovom važnom pitanju. I konaču, konačno e, želim naglasiti da današnja rasprava je prva zajednička rasprava između naših povjerenstava, odnosno odbora i E, ona će omogućiti dobru razmjenu mišljenja e, u sklopu e, sastanaka odbora reći i isto tako uspostaviti temelje našeg rada na planu za gradove. Moramo zajednički raditi kako bi imali jedno konkretno i snažno stajalište Europskog parlamenta i odbora regija u Amsterdamskom paktu koji će biti donesen u e, svibnju 2016. godine, barem se nadamo da će to biti tako. E, tu ćemo ući u prioritete i strateška pitanja koje je predložila nizozemsko, predložila nizozemsko predsjedništvo i Europska komisija i možemo naglasiti najvažnije, što je, najvažnije točke za nas. To je recimo zapošljavanje, vještine, e, lokalna mobilnost, E, uključenje migranata i izbjeglica. Cilj e, plana EU za gradove jest da da jedan operativni okvir i učinkovit instrument za otključavanje potencijala gradova tako što će im dati prostora da se razvijaju unutar europskih politika. Znate da za pet godina 80% europskih gradova će biti unutar 85% BDP-a će doći iz evropskih gradova. Zato je snaga evropskih gradova e, snaga evropskih grada će biti snaga Evropske unije. To ne znači samo novo zakonodavstvo, novo financiranje i nove kompetencije Evropske unije, nego će po mom mišljenju znači i nova metoda rada kao što je gospođa Mihajlova upravo rekla, koja se usredotočuje na snažnijem partnerstvu e, pitanjima gradova na svim razinama vlasti i institucija e, što se tiče ovog više, višeslojnog upravljanja. E, I, i građani i civilno društvo i gospodarsko društvo i europske institucije moraju raditi i surađivati kako bi donijeli bolja rješenja za bolje, bolji razvoj naših gradova i Europske unije. To je moje mišljenje. Zahvaljujem gospođi Mihajlovi što je podržala ovu zajedničku ideju e, e, zajedničke rasprave. Hvala. Hvala. Sada možemo nastaviti s našim radom, sa izlaganjima naših gostiju. Željela bih e, samo vas podsjetiti da kao obično je jako e, strogo, e, strogo se držimo vremena, pa ću zamoliti sve naše goste da se drže svog vremenskog okvira, dakle da izlažu ne više od 10 minuta. Moći ćemo raspravljati i čuti anove povjerenstva Koter i odbora ređi. Dakle, gospodin Katane, izvolite predstavite prvog govornika. Da, veliko mi je e, zadovoljstvo predstaviti gospođu Kristin Hansa. Kao što znate, odbor regija je, e, je e, tražilo studiju o potencijalu rasta integriranog plana Europske unije za gradove koji se upravo sredotočuje na provedbu plana za gradova, daje kvantitativne primjere i e, nalaze na temelju znanja koje podržavaju naše političke preporuke. Zato želim dobrodošlicu gospođi e, Kristin Hamza koja je stručnjakinja za e, razvoj gradova na Metisu. Izvolite, imate riječ. For invitation and Hvala što ste me pozvali i što ste mi omogućili da nešto kažem o ovoj našoj studiji. Moram reći da je deset minuta za ovu temu dosta velik izazov. Htjela bih vam pokazati neke slike. Što smo htjeli? Htjeli smo uzeti neke teme kojima bi se trebao baviti taj plan za gradove, e, dakle koji bi trebali biti dio cijelog tog tematskog kruga i ovo svi znate, to je prikaz e, složenosti e, urbanog razvoja to je ono čime se trebaju baviti e, ljudi u administraciji, u upravi. E, znači imamo politiku, e, sektorsku politiku, ali imamo i regionalni element u smislu struktura. Tu smo se suočili sa tri transverzalne izazovi, klimatske promjene, demografske promjene i imigracija, jer pokušali smo tu posljednju temu sagledati iz jedne potpuno nove e, perspektive. Znači imam pet e, primjera iz toga e, uzevši u obzir što lokalne i regionalne vlasti uopće mogu učiniti. Znači ne, jer ne može se na toj razini riješiti sve stvari koje su dio tog političkog te političke sfere u smislu resursa i ovlasti koje imaju lokalne i regionalne vlasti. Znači tih pet klastera tematskih, imamo znači urbano gospodarstvo, e, socijalno tkivo i e, učinkovito korištenje resursa i onda imamo urbano upravljanje koje je kao neki krov i most koji sve to povezuje transport na početku ću reći nešto o našim zaključcima. Rekla bih da mi svi znamo da urbane regije i gradovi su ključni pokretači razvoja. Ako to prihvatimo, onda znamo da e, ovaj plan Europske unije za gradove može zaista dati svoj doprinos e, poticanju gospodarskog rasta u Europi. Dakle, ono što mi kažemo je da jedna stvar koju trebamo E, tu rješavati su sektorske politike i način na koji lokalne vlasti e, dakle e, se bave kompleksnošću tih urbanih problema i na koji način to mogu rješavati. Također smo razmatrali instrumente kohezijske politike. Znamo da imamo ITA i neke druge, ITI, S3 i neke druge E, instrumente i neke druge pristupe koji možda bi se mogli bolje fokusirati upravo na urbani razvoj. Imamo i CLD, taj instrument se može još dalje razvijati i kad razmišljamo o ovom planu za gradove, to je jedna vrlo kompleksna tema i mi smo zaključili eh, da postoji dug eh, historijat eh, rada na tome, a nije baš postignut velik napredak. Problem je u tome što toliko dionika treba uključiti u rad i oni su i uključeni u to i to od vrha do dna. Upravo zbog toga je veoma teško pronaći rješenje. Dakle, ono što mi mislimo da kao prvo trebamo imati taj lokalizirani pristup, nije svako mjesto isto nije svako područje isto, ne možemo svima primijeniti isti koncept i drugo je da imamo te neke ključne poluge, pokretače i parametre koje treba definirati, posebno u smislu konteksta. Što smo mi pokušavali na jedan dvodimenzionalni način prikazati? Dimenzionalno znači postoje politike koje smatramo da su software i one koje su hardware. Software su edukacija, e, informatička i komunikacijska oprema, a e, hardware su e, otpad, voda, infrastruktura, dakle to je sve međusobno povezano u jedan okvir politike. A onda moramo vidjeti i ovaj pristup e, od vrha prema dnu, znači koordinacija politika u zemljama članicama Europskoj unije, a s druge strane trebamo tu imati alate, instrumente koje ćemo dati lokalnim i regionalnim vlastima kako bi oni imali mogućnost da iskoriste te alate e, na način koji će biti prilagođen onome što je njima potrebno. I taj plan za gradove bi također trebao e, pomoći izgradnji kapaciteta, razmjene informacija i tako dalje i također bi trebalo se tu uzeti u obzir da E, lokalne vlasti moraju biti osnažene, moraju imati ovlasti, moraju imati manevarskog prostora, ali mora se spriječiti zloporaba ovlasti. Dakle, to je također jedan od aspekata koje moramo uzeti u obzir. Imamo dvije preporuke. Imamo opću preporuku, kao što sam već rekla, da imamo taj jedan međusektorski pristup, potrebu da se koordinira politika i na europskoj razini, zato što iskreno govoreći e, politike u glavnoj upravi za regionalni razvoj su još uvijek jako e, iscijepkanje i druge strategije se trebaju također uzeti u obzir kada se definira e, europska strategija. Također, kohezijska politika E, već se približava ovoj temi, odnosno počinje se baviti njom, a radi se o temi urbane dimenzije. Lokalne i regionalne vlasti trebaju e, dobiti odgovarajuće ovlasti i e, taj plan za gradove treba biti platforma na administrativnoj razini. I mi smo tu uzeli te neke slučajeve, poslovne slučajeve koje smo razmotrili i mislimo da bismo trebali e, i dalje se baviti time, to detaljnije. I odbor regija bi mogao to učiniti, mogao bi to e, još e, dublje analizirati i možda na radnim skupinama razmotriti dalje. Mi smo već definirali te neke ključne parametre koji će omogućiti da se prati i procjenjuje to i da se poduzime odgovarajuće e, aktivnosti. Mislim da bi e, tu e, se mogli iznjedriti neki alati i neki instrumenti da se rješavaju stvari na razini onih klastera koje sam definirala ranije gdje bi lokalne regionalne vlasti mogle se baviti tim nekim stvarima koje su relevantne na njihovoj razini. Dakle, to je to. E, jedan kratak rezime studije koja broj 150 stranica. Ako vas e, zanima, onda možete pročitati svih tih 150 stranica. Hvala. Da, obično e, se tako dogodi. Imate 150 strana i morate nešto reći o njima u 10 minuta, ali hvala vam. Hvala vam na ovoj prezentaciji. Sada Pozdravljam profesora Michaela Parkinsona. Profesor Parkinson je e, radi na sveučilištu u Liverpoolu. On je također i direktor e, Hazeltine instituta u tom snatom sveučilištu on je također savjetnik za e, urbana pitanja, surađuje sa Europskom komisijom, sa Europskim parlamentom, sa donjim domem e, Britanskog parlamenta i sa brojnim institucijama u Velikoj Britaniji i cijeloj Europi. On će nam nešto reći o e, urbanoj politici, urbanističkoj politici i regeneraciji. Da, hvala. E, veoma mi je drago da sam e, to ovdje. Važna tema, e, važn, važnom trenutku za gradove Europe. Ja sam 97. sam radio na bijeloj knjizi i također na urbanoj inicijativi i također sam za nizozemske vlasti 2005. napravio jedan, jednu studiju vezano za urbani razvoj. Ali Evo, samo nekoliko riječi. Dakle, e, imam deset minuta. Neću vam e, reći sad sve što sam radio u životu, ali ja ću reći šest stvari. Dakle, koje je moje iskustvo, koji su moji pogledi, koja je svrha urbanističke politike, što je potrebno da bi bila uspješna ta politika i šta je Europa postigla ili nije postigla tijekom posljednjih 20 godina na planu urbanog razvoja i najvažnije Hoće li nam Amsterdamski pakt pomoći? Često zaboravljamo e, povijest, a to ne bismo trebali učiniti. E, uglavnom svi zaboravljamo što se dogodilo u institucijama prije nas. Ono što je važno je e, akcija, treba se djelovati. Dakle, već 25 godina se bavimo stalno jednim te istim stvarima. I ništa novog pod suncem, mnogo puta smo se time bavili. E, trebate zaboraviti ovaj žargon, e, trebate se fokusirati na svrhu, na proces, na politiku, na suštinu. Od 1992. E, po mom iskustvu uvijek smo išli jedan korak napred, dva koraka natrag, puno deklaracija, malo se radilo. Sve ovo što je potrebno, potrebno je, potrebno je vodstvo, politička volja, to često nedostaje E, komisija je pokazala da je spremna voditi taj proces, ali u zadnje vrijeme baš nešto manje. Imamo iz 2015. ovaj službeni radni dokument koji je jedan antiklimaks. Hoće li Amsterdamski pakt e, zaista postići ove ciljeve, ja se veoma toplo nadam. Dakle, što mi zapravo želimo postići s urbanističkom politikom? U Europi ne radi se samo o regeneraciji, znači ne radi se samo o Eh, bijednim mjestima za siromašne ljude. Radi se o tome koje rezultate postiže cijeli urbani sustav. Znači, moramo postići ravnotežu unutar gradskih regija, eh, poboljšati rezultate što je moguće više u tim regijama i napraviti jedan nacionalni urbani sustav koji će biti eh, uravnotežen i održiv. Dakle, mi ne tražimo na neki novi pristup. Radi se o tome da je to dio jedne šire priče gdje naši gradovi moraju postati konkurentni i trebaju za sobom povući e, naše gospodarstvo. Kada se izrađuje ta politika i ovaj Amsterdamski pakt je dosta interesantan. Puno stvari koje trebamo razmotriti tamo ih nećete vidjeti. Dakle, e, da li se radi tu o kvartovima ili o širim urbanim sustavima, da li se radi o ekonomskom, socijalno-fizičkom prostoru, socijalne potrebe, ekonomske mogućnosti, konkurentnost, partnerstvo, tržište, e, država, zajednica, ljudi ili mjesta, institucionalne promjene ili želimo poboljšati procese, radili se o kvartovima, radili se o gradovima, o gradskim regijama i radi se o eksplicitnoj ne znamo niti da li je to eksplicitna ili implicitna urbanistička politika. Jer ovo implicitno je sve ono što e, vlade rade, a što se izrijekom ne zove urbanistička politika. I mi stalno e, mijenjamo mišljenje, jednom radimo jedno, drugi put radimo drugo. Kao što je rekla predsjednica, mi trebamo snažniju stabilnost politike Možemo pisati e, planove e, dok nam ne otpadnu ruke, ali na regionalnoj, posebno na gradskoj razini, na europskoj razini i na razini država e, članica moramo imati stabilnost jer ako se stvari stalno mijenjaju onda ništa neće funkcionirati, to moramo prekinuti. Što je zapravo uspješna urbana politika? Kolege su već ukazale na to. Što mi pokušavamo? Pokušavamo postići vertikalnu političku integraciju. U Engleskoj mi ju zovemo jaje harambaša kada vlada e, to baci, to se razbije i onda gradovi moraju ponovno to zalijepiti. Mi pokušavamo učiniti to snažnim, robustnim. To je dosta komplicirano, trebamo stimulacijske mjere, a ne samo e, deklaracije moramo poboljšati i horizontalnu integraciju politika. Dakle, transport, stanovanje, sve je to veoma važno. U gradovima resori također međusobno ne surađuju. Moramo imati te urbane inicijative, urbane politike koje će biti povezane sa širim politikama. To je pitanje ekonomije, konkurentnosti, moramo imati socijalnu pravdu i zaštitu okoliša, održivi razvoj. Nije to ili ili, svi tri su nam potrebne Također trebamo snažne mehanizme da se ti rezultati. Ona urbana inicijativa je bila zaista jako dobra, tu su bili neki kapaciteti, neki instrumenti i mislim da trebamo razraditi mehanizme za budućnost koji će nam biti potrebni i zapravo mi smo to mnogo puta učinili. Imamo tu e, cijeli niz tih urbanih inicijativa. Imamo Francusku, e, Veliku Britaniju, e, čak i Europu. To je ovaj program, program Urban. svi su jako dobri, ali svi ti planovi, svi ti programi su gotovi i kada netko traži od mene da sastavim neku novu, da osmislim neku novu urbanu inicijativu, ja ću to učiniti, ali trebamo stabilnost. Ne smijemo stalno odbacivati stvari koje su već postojale. Za uspješnu urbanističku politiku morate riješiti cijeli niz političkih izazova. Morate razgovarati sa političarima, ne bla bla i bijele knjige, morate razgovarati sa financijskim institucijama, morate te ambicije i prioritete nacionalnih, eh, lokalnih i europskih politika sve objediniti. Morate uskladiti eh, svoju politiku. Vi morate znati da novac uvijek slijedi novac. Dakle, nije dovoljno da samo gradske vlasti dobro funkcioniraju. Morate eh, napraviti partnerstva. Dosta se govori o partnerstvu ali trebate i transparentnost i trebate također e, odgovornost. Kako ćemo to postići? Moramo se e, fokusirati na konkurentnost i koheziju, trebamo vidjeti i dati podršku kvartovima, ljudima, morate povezati novac sa politikama, morate odrediti točne razmjere, niti preveliko, niti premalo. Kada govorimo o gradovima, govorimo o urbanim regijama, o gradskim regijama i to je nešto što zaista moramo razmotriti. Moramo također govoriti o ugovornim odnosima, dakle kako da se e, vlada centralna vlada uključuju to, moramo govoriti o tome kako e, izvršiti ciljeve, e, postići te ishode, e, izgraditi kapacitete i to sve zahtjeva dugoročni angažman. Mislim da imam još oko četiri minute. Morate imati rukovodstvo gradovima koji će biti, koji će biti vizionari, moraju imati, imati učinkovito partnerstvo, strateški pristup, Morate također imati angažman e, svih resora na državnoj razini i morate imati e, uključenost e, društva, privatnog sektora i na europskoj razini treba također bi postojati snažno vodstvo. Mislim da ćemo opet imati ovu situaciju jedan korak napred, dva koraka natrag. Moramo biti realni, moramo biti ambiciozni, postaviti si jake ciljeve, visoke ciljeve i onda ih postići. 2005. sam rekao da ovaj plan Urban nije savršen, ali ali je dobar, e, vidljiv je, e, ima nekakav učinak, e, imamo te gradove, povezuje gradove sa Europskom unijom i održava tu temu na planu program, na planu rada Europske unije. I ja sam rekao to bismo trebali povećati, proširiti, dati više novca, više resursa. Ključna stvar je ako e, uključite urban u sve druge politike, znači ti resursi moraju biti zaštićeni, gradovi moraju biti angažirani, e, moraju igrati ulogu u odabiru mjesta, prioriteta, provedbi i tako dalje i komisija treba imati resurse koji će utjecati na ishode. To nismo učinili. Urban je nestao, a mi smo izgubili taj zamah. Mislim da e, komisija e, više nije, se više konzistentno time ne bavi, e, gradovi i dionici nisu dovoljno uključeni, imamo problema sa kapacitetima i mislim da je sad zaista situacija puno gora. Osoblje komisije je sastavilo taj radni dokument iz 2015. koji je jedan antiklimaks. Nakon godine javne rasprave jako malo pozitivnih rezultata. Uvidjelo se gdje su problemi, ali malo je bilo pravih reakcija i mislim da bismo trebali govoriti o e, urbanističkoj politici. Slaba uloga gradova, e, nije bio, niko se nije profilirao kao politički vođa, kao neki šampion, zagovaratelj toga, uopće se nije govorilo o upravljanju. Ja mislim da imam još dvije minute, ali ipak ja sam optimista, ne pesimist, moram biti optimističan i realan Mislim da je ovo veoma važna e, stvar. Ja sam ukazao na ono što nismo napravili kako treba u prošlosti, kako bismo na osnovu toga e, naučili nešto i učinili nešto bolje u budućnosti. I ako to ne napravimo, izbjeći će nam ova važna šansa. Amsterdamski e, pakt je dobar, sve je na pravom mjestu, E, barem na deklarativnoj razini, znači podržava se zakonska regulativa vezana za urbanizam, e, urbani centri su sada u središtu svega, e, više je dionika uključeno, uključen je i privatni sektor. Dakle, što komisija želi? Trebamo integrirati, trebamo poboljšati kontakte sa gradovima, iskoristiti iskustva, trebali bismo imati tog političkog koordinatora, zagovaratelja, e, trebali bismo revidirati program Europske unije za 2020, napisati bijelu knjigu, pratiti napredak. To je to. Osim toga, mi želimo nacionalne vlade da u par rade u partnerstvu sa svim dionicama, da se tu uključe gradovi, dakle da tu budu i parlamenti, i odbor regija i gradovi. Još dva slajda. Dakle, da li će e, se postići rezultati, imamo li e, ono gorivo koje nam je potrebno da nas lansira u orbitu. Dakle, neki kažu da je postignut e, napredak i da nije bilo nikakvih problema, ali treba ćemo političku volju od strane komisije i zamalja članica da se to zaista postigne. Mi moramo vidjeti koje su prepreke za uspjeh, morat ćemo preći sa riječi na dijela i trebamo si postaviti pitanje hoće li ta partnerstva i taj inicijativni odbori zaista imati ovlasti i resurse da e, učine ono što treba učiniti, e, gdje, je, gdje su stimulativne mjere da se promijene ponašanje i stavovi i mislim da bismo se također trebali sredotočiti na to što želimo postići, a ne samo na proces. Jer fokus je uglavnom na procesu, tko će, što učiniti, tko će učiniti, ali malo manje na to što treba učiniti. Kao što je već e, spomenula kolegica, e, realizam je veoma važan. Imamo cijeli niz problema, ali i šansi u urbanom kontekstu. E, mnogi, naravno imamo velike razlike u principu upravljanja uloga gradova, strateške ambicije i tako dalje. Moramo shvatiti da je svaki grad drugačiji. Ali mislim da je ipak ovaj nacrt jako kvalitetan i mislim da tu stvarno se, možemo se zaista možda nadati da će to e, na kraju uroditi i plodom. Hvala. Thank you, profesor Parkinson. Hvala lijepa, profesore Parkinson. Na ovoj, rekao bih, e, provokativnoj prezentaciji sada ću dati riječ našem sljedećem govorniku. To je gospodin Michael Erman. On dolazi iz Štokholma i bavi se strateškim urbanističkim planiranjem za grad Štokholm. On će govoriti o primjeru dobre prakse održivog korištenja zemljišta. To je jedna od 12 tema koje su odabrane za tematsku raspravu u budućem planu Europske unije za gradove. Korištenje zemljišta smatra se ključnim izazovom stvarnim izazovom za gradove Europske unije, tako da s velikim nestrpljenjem e, čekamo da čujemo o ovom primjeru iz Štokolma. Gospodin Erman, izvolite. Hvala. Hvala lijepa što ste me pozvali. Drago mi je što vas sve vidim. Da, ja sam bavim urbanističkim planiranjem, dolazim iz grada Štokolma i uglavnom radim na terenu. Naime, ja radim na pitanju korištenja zemljišta, a korištenje zemljišta je zapravo sam temelj urbanog razvoja. Daću vam nekoliko primjera vezanih uz to što činimo u Štokholmu, ali isto tako podijelit ću s vama nekoliko razmišljanja o tome kako s gledišta gradova izgleda taj plan Europske unije za gradove. Već ste ranije rekli, a ovdje su i neke brojke koje sam želio s vama podijeliti vezano uz urbani razvoj i korištenje zemljišta. Imate prilike vidjeti kako izgleda e, stanovništvo Europske unije, kakva je perspektiva za razdoblje do 2030. Imamo prilike vidjeti da se urbanizacija nastavlja i da će stanovništvo u gradovima itekako rasti. Međutim, isto tako možemo vidjeti da ćemo i dalje gubiti ljude u ruralnim područjima, a to je također nešto što treba imati na umu kada se govori o planovima za gradove. Kada govorimo o korištenju zemljišta, želio bih reći sljedeće. Korištenje zemljišta odnosi se na ono što činimo svaki dan sa zemljištem, u smislu korištenja za stanovanje, infrastrukture i sl. 4% Europe, 36 europskih zemalja, sadrži umjetne površine. To je ono što se odnosi dakle, na rezidencijalna područja, industrijska područja, komercijalne centre i sličnu infrastrukturu. Dakle, 4% europskog kontinenta pokriven je ovakvom vrstom površina. što s gradovima? Već je spomenuto da postoji e, čitav niz različitih oblika gradova i čitav niz različitih načina razvoja gradova. U srednjem dijelu možete vidjeti Europu, dakle ovaj srednji stupac u usporedbi s ostalima. Situacija je sljedeća. Naime, e, u usporedbi s ostalima u Europi zapravo živimo u relativno malim aglomeracijama, nemamo tako veliki broj e, aglomeracija. Međutim, 75% e, stanovništva dakle živi u relativno malim urbanim područjima i to je ono što treba uzeti u obzir. Koji su najviši izazovi koji su pred nama? Kao prvo gospodarski rast. Gospodarski rast prvenstveno znači e, korištenje zemljišta, povećanje korištenja zemljišta. Oko 200 tisuća kilometara e, kvadratnih, e, koristi se za e, različite umjetne površine, a imamo zapravo e, na godišnjoj razini povećanje za više od 1000 km kvadratnih za korištenje umjetnih površina i na uštrb poljoprivrednog zemljišta. Imamo prilike dakle vidjeti da se gradovi šire, to je nešto što znači i razvoj i ekspanziju infrastrukture i povećanje potrebe za resursima. Također imamo prilike vidjeti da se u velikoj mjedi eh, kreće sa procesima koji su irreverzibilni, a koji uključuju brtljanje tla i slično. E, drugim riječima postoji i čitav niz različitih oblika neodrživih e, urbanih korištenja zemljišta i to je nešto što treba uzeti u obzir prilikom izrade planova za gradove. Što se tiče Štokholma, e, Možete vidjeti kakva je situacija u Štokholmu, naime određeni dijelovi grada su gusto naseljeni, E, međutim, mi imamo dugu tradiciju održivog korištenja zemljišta. To ostaje naš cilj, a urbani razvoj za nas zapravo znači da imamo e, kompaktni grad, grad koji je e, koherentan i koji je dostupan građanima. Nama je dakle taj društveni i socijalni aspekt itekako bitan. Daću vam nekoliko primjera na koje mi pristupamo rješavanju ovih problema pa možete vidjeti i možda bi to moglo biti korisno i za vas. Ovdje je primjer kako se mi nosimo sa gustom naseljenošću i e, blizinom javnog prometa. E, naime, upravo to je ono što je omogućilo ovaj poseban način urbanističkog razvoja. A također i dobivanje e, vrlo velikog ekonomskog povrata. No treba imati na umu da je to zapravo nešto što za sobom povlači visoke troškove zato što među ostalim uključuje i ponovno korištenje e, nekad korištenih zemljišta. Što činimo 1990-ih? E, krećemo s takozvanim brownfield investicijama, to je ulaganje u prostor postojeće izgradnje. Naravno, to je nešto što ima vrlo visoke troškove, međutim, Europska unija bi mogla pomoći gradovima da se s time nosi i da krenu u tom smjeru. Treća stvar koju pokušavamo učiniti jest održati zelena područja zelenima i dalje. Dakle, kad pogledate kakve su brojke, i kad vidite usporedbu statistika iz 1998. i 2010. godine možete vidjeti da je gubitak zelenih zemljišta iznosio samo 2% od ukupnog zemljišta, dok je e, broj stanovnika u urbanim područjima rastao stopom od 10%. Dakle, ono što pokušavamo učiniti u Štokomu je zapravo stvarati sinergije. Nastojimo koristiti različite ekosustave i e, stvarati sinergije između njih i postojećeg sustava pružanja usluga. Ne radi se dakle samo o korištenju zemljišta za izgradnju, već isto tako i o korištenju zemljišta koje omogućuje da grad ostane zelen i da bude prilagođen klimatskim promjenama i potrebama koje nastaju s tim u vezi. Također, treba imati na umu da treba napraviti prostor za stanovanje i za mješovite e, gradske površine. Ovdje možete vidjeti veliku cestu, veliku prometnicu e, koja izgleda ovako kako izgleda, može ju se promijeniti u ono što vidite na slici niže. To je moguće, ali postoje čitav niz ograničenja, posebice na razini Europske unije, primjerice ograničenja vezano uz kvalitetu zraka, e, količinu buke koja je dozvoljena i tako dalje. Koje su dakle ključne poruke temeljem onoga što smo napravili u Štokomu? Kao prvo, moramo imati dugoročne političke koncepte i spremnost da se oni realiziraju. To također e, uključuje i e, upravljanje vlasništvom nad zemljištem. To je vrlo važno. Ako su tu stvari jasne, onda zapravo možete osigurati i nužna sredstva. Treća stvar je naravno osigurati visoku razinu stručnosti i sposobnosti kada se radi o planiranju. I za to je naravno potrebna suradnja između privatnog i javnog sektora, ali isto tako morate zapravo biti u stanju razraditi dokumentaciju kako treba i imati odgovarajuće nastavne aktivnosti. Što to konkretno znači u smislu plana Europske unije za gradove? Kao prvo, važno je da veliki broj europskih gradova sudjeluje u radu Naravno, Europska komisija mora biti aktivno uključena zato što oni imaju novac za financiranje ovih aktivnosti, to je vrlo važno. Kada govorimo o načinu suradnje, treba zapravo razmišljati o širokoj perspektivi upravljanja, zato što smo već imali prilike čuti da je urbanističko planiranje vrlo složeno. Trebali bismo također čak uključiti ne samo gradsku perspektivu, već isto tako i perspektivu koja uključuje cijela metropolitska područja, dakle i satelitske gradove. Vrlo važna poruka jest za mnoge gradove kada se radi o korištenju zemljišta očuvati načelo subsidijalnosti. Da, treba nam bolji zakonodavni okvir, posebice kada se radi o urbanoj dimenziji i e, dimenziji korištenja zemljišta u urbanim okvirima. Stručnjaci iz gradova trebali bi sudjelovati u procesu izrade tog zakonskog okvira. Kada se govori o financiranju, slažem se s Michaelom koji je također govorio o učinku na rad gradova. To je vrlo važno uzeti u obzir. Dobro korištenje zemljišta treba biti nagrađeno i treba dobiti potporu od strane europskih resursa, odnosno fondova. Vrlo važna stvar koju se ne smije zaboraviti jest zelena strana korištenja zemljišta, posebice kada se radi o urbanim ekosustavima. Gradovi bi zapravo trebali e, aktivno sudjelovati u razvodi takvih planova. Zatim kombinacija s rješenjima pametnih gradova koji omogućuju očuvanje zemljišta, i povećanje dosadašnje razine učinkovitosti. I na kraju, naravno, razmjena i učenje nešto su što je uvijek dobro, međutim isto tako trebali bismo to činiti u suradnji s građanima. Kada se govori o planovima za gradove, e, treba zaista uključiti sve dionike, muškarce i žene koji e, žive i rade u gradovima kako bi oni sudjelovali u oblikovanju plana. primijetio sam da zapravo ne postoji dobar temelj u smislu statističkih podataka u Europi e, vezano uz korištenje zemljišta, vlasništvo zemljišta i tako dalje. E, to bi trebalo urediti kako bi stvari mogle ići naprijed efikasno. A postojeće mreže koje postoje u Europi trebale bi se iskoristiti posebice kada se radi o komunikaciji o ishodima. Hvala lijepa. Thank you. Thank you very much. We have... Hvala vam lijepa. Čuli smo tri vrlo zanimljiva izlaganja. Neka od tih izlaganja bila su dosta provokativna, e, nabijena informacijama. A sada imamo vrlo malo vremena za pitanja i raspravu već su se javila dva člana odbora ređi za riječ, ali možda da ipak započnemo s našim gostima. biste li željeli dati riječ članovima Kotara? E, gospodin Pit Rozvol se javio za riječ, izvolite. Izvolite. Dobar dan svima. Bila su ovo vrlo zanimljiva izlaganja. Ja od 1998. godine radim na pitanjima urbanog planiranja, imam samo nekoliko napomena. To se tiče prvenstveno plana za grad Beč, koji mi se jako sviđa. Mislim da svi gradovi koji imaju određeni kontinuitet u razvoju i planiranju E, dobro napreduju. To je ponekad teško u e, zemljama koje su zapravo te krenule s urbanim razvojem, zato što se situacija mijenja i odgovorne osobe se mijenjaju. E, posebice prito imam na umu stambene jedinice, javni promet i tako dalje. Tako da situacija ponekad može biti drugačija. Što se tiče planova, za gradove to u velikoj mjeri je povezano i sa financijskim planom gradova i općina. Financijske <coughs> mogućnosti se razlikuju i moramo zaista uspoređivati zadaće sa financijskim sredstvima koje su, koja su na raspolaganju. Dakle, ponekad je teško zapravo pronaći odgovarajuća sredstva. Ključni instrument za razvoj gradova je među ostalim i informatička mreža, međutim s time isto postoje određeni problemi zato što ne može svaka zemlja primijeniti taj sustav. Isto tako, Dvije godine nakon eh, početka programskog razdoblja možemo vidjeti određene eh, rezultate i i nitko nije napravio certifikaciju jednog, u visini jednog eura koristeći instrument ITI. E um, e. gospodine Parkinson, vaša mi se prezentacija jako svidjela. Mislim da je to odličan temelj za pripremu um, za nadolazeće razdoblje do 2020. i 2027. godine. Ako želimo nešto učiniti, mislim da moramo krenuti odmah i pripremiti stvari za budućnosti. Slažem se sa um, nalazima iz vašeg izlaganja. U proteklih deset godina imali smo prilike vidjeti da se pokušavalo, ali nije ostvaren tako značajni broj promjena. A sada gospođa Westfall, naša izvjestiteljica u odboru ređe, Izvolite. Hvala lijepa. Nažalost, e, neću moći ostati do kraja. Ispričavam se i zbog glasa malo sam se prehladila. Međutim, željela bih e, kao prvo zahvaliti našim e, gostima na njihovim izlaganjima. To je vrlo zanimljivo čuti, kako za nas, tako i za kolege u Koteru. E, kreće se s raspravom vezano uz nadolazeće programsko razdoblje i željeli bismo što je moguće pogurati temu gradova i urbanog planiranja u prvi plan. Međutim, to nije lako, do sad je dosta učinjeno, ali treba učiniti još i mnogo više. Sada moramo postati dinamičniji kada se radi o urbanom planiranju. Vi ste u svojem izlaganju rekli da će posto stanovnika u Europi zapravo živjeti u urbanim područjima u vrlo skoro vrijeme, a u budućnosti još i više. To je naravno vrlo važno. No, ne bavimo se samo jednom stvari, to se može vidjeti i u našem izvješću. Ne bavimo se samo e, velikim gradovima i urbanim područjima, bavimo se i malim gradovima i mjestima, zato što se tu javlja jedna opasnost bojim se da jednostavno ljudi odlaze iz ruralnih područja u gradove što naravno ide na uštrb ruralnih područja. I mi u izvješću spominjemo tu vrlo važnu problematiku. Tko god je zadužen za grad, treba se baviti ovakvim problemima. U Amsterdamskom paktu koji pripremamo, trebao bi postojati koordinacijski centar koji će biti odgovoran za to da se ono što se odluči zapravo i ono što se namjerava provesti uistinu spusti na razinu gdje postoji opipljiva ovlast koja omogućuje da se po donesenim odlukama postupa. Spomenuli ste svi u svojim izlaganjima i načelo partnerstva. Ono što nastojimo učiniti jeste da u novom programskom razdoblju zaista sjednemo za stol sa svim dionicima i kao što ste i sami rekli da dobijemo e, sve informacije koje su nam nužne isto tako da podijelimo informacije s ljudima na terenu. Spomenuli ste također i čitav niz izazova s kojima se suočavaju gradovi. To su demografski izazovi, izazovi stanovanja, posebice socijalnog stanovanja. U Njemačkoj je to problem koji smo zanemarivali dugi niz godina, a on sada postaje sve istaknutim. Imamo također prilike vidjeti e, da u mnogim europskim zemljama nedostaje novca upravo za to. Također možemo vidjeti da je problematika od gradova do gradova vrlo raznolika. Hvala vam lijepa na vašim izlaganjima u kojima ste se osvrnuli na te probleme. Mislim da ste nam dali za razmišljati i mislim da ćemo to imati priliku i učiniti do kraja današnjeg dana. Hvala. A sada gospodina Damovic, izvolite. <clears throat> Ja <clears throat> bazo Ja bih želio zahvaliti na ovim izlaganjima. E, međutim, želio bih e, naglasiti što je rekao naš gost iz Štokholma. To jest, e, u planu za gradove nedostaje nam ta dimenzija metropole. Često govorimo o malim i srednjim gradovima, međutim ova dimenzija vezana za velike gradove, za metropole, to su mjesta gdje imamo najviše inovacija, gdje se generira mnogo BDP-a. Tu je e, i akademija, postoji veliki gospodarski rast i ta dimenzija obično nedostaje ili nije dovoljno zastupljena u ovom planu. Ako Europa želi biti konkurentna s drugim e, kontinentima, onda će se natjecati upravo koristeći ovu platformu metropola. Mi znamo da e, svijet postaje sve više utemeljen na gradovima, ima sve više veliki gradova. Ne bih želio da ovaj dokument bude nešto gdje ćemo birati ono najbolje i da zadovolji sve, nego to mora biti naša ideja 21. stoljeća. Koja je naša ideja za urbanističku politiku? I još jedna primjedba. Gradovi u Europi a mislim da je to bilo pokazano i u našoj e, prezentaciji ovog kolege iz Švedske da imamo različite gradove. Imamo neke male gradove s nekoliko tisuća stanovnika koji su mali u usporedbi s većim gradovima. I zato moramo imati jedinstvene kriterije. Ti kriteriji će nam pomoći onda definirati što mi shvaćamo pod konceptom, pod pojmom grad ili velegrad. Dakle, morali bismo imati i izraditi kriterije kako bismo bolje razumjeli što je to grad. kako bismo imali najmanji zajednički nazivnik. Jedan od kriterija bi mogao biti broj stanovnika. Mislim da je to put koji bismo morali malo bolje istražiti. I posljednje, e, posljednja primjedba na stranici 27 plana e, za gradove imamo različite planove, možemo vidjeti različite teme, imamo raznolike teme, međutim ono što nedostaje ovdje je kultura. Vrlo je teško zamisliti razvoj gradova i izgradnju socijalne kohezije bez tog aspekta, bez kulture. Mislim da isto tako moramo upamtiti da naši gradovi imaju problema e, sa demografijom. E, stanovnici e, gradova vrlo brzo stare i na kraju moramo reći da gradovi uključuju otvorenost i sudjelovanje. Naši gradovi moraju biti otvoreni, moraju sve primati sa dobrodošlicom i stanovnici gradova se trebaju osjećati dijelom grada međutim gradovi moraju također biti otvoreni prema van. I to je jedno od bogatstva Europe, ta otvorenost. Na to moramo biti ponosni. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Olbrichtu koji je član odbora Ređi, međutim isto tako i predsjednik e, među, među Europskog parlamenta za gradove. Hvala. Neki od nas e, dijelovi ove intergrupe smo istovremeno i članovi odbora ređi. Međutim, imam jednu primjedbu i pitanje. Htio bi se usredotočiti upravo na temu ovog sastanka. Ovaj sastanak e, govori o Amsterdamskom paktu. Ovo je vrlo konkretan dokument koji je posljedica plana Europske unije za gradove. Ovo je prijedlog koji, o kojem se sada raspravlja i biti će odobren u svibnju u Amsterdamu. I zato ovaj dokument e, otvara određena pitanja. Jedna primjedba. Ja sam izvjestitelj za reviziju proračuna e, višegodišnjih financijskog okvira, međutim u reviziji imat ćemo informacije da Europska komisija treba pripremiti prijedlog za novi višegodišnji financijski okvir prije kraja 2017. godine. Dakle, novi prijedlog višegodišnjeg financijskog okvira, što znači da komisija mora predložiti novu strukturu e, MMF-a i novu politiku MMF-a i novu ideju za kohezijsku politiku, jer e, do kraja 2017. godine Amsterdamski pakt u stvari uključuje partnerstva koja traju tri godine. Dakle, 16., 17. i 18. Partnerstva će biti okončana nakon što komisija predstavi novi prijedlog. Moramo biti svjesni da nemamo vremena čekati i zato trebamo e, poštovati rezultate partnerstva e, uz put. Jer u partnerstvu će biti gradovi, biti će države članice, biti će stručnjaci i nemamo vremena čekati do kraja. Jer će tada biti prekasno. To će biti za 2027. Ovo je jedna primjedba i moramo biti svjesni te dinamike. Drugo, Pitanje koje treba možda postaviti nakon drugog dijela, ko će to učiniti? Ko će to u komisiji učiniti? Mislim da će gospodin De Bozo to reći. Tko će to učiniti? Zato jer partnerstvo e, treba imati i nastavak. Znamo da e, urbana inicijativu će izraditi, e, znamo ko će ju izraditi, međutim koliko ljudi imamo u Europskoj komisiji koji će biti odgovorni za to. Ambicije su jako visoke i moramo biti konkretni, moramo govoriti o nastavku. A sada pitanje Majklu. Ja se ispričavam. Bili ste dosta provokativni, a sada ću ja biti provokativan prema vama. Morate reći nešto glasno, na glas. Shvaćam da ono što ste rekli je da se stalno borimo, da ne trebamo plan za gradove, trebamo urban, urbanističku politiku. Međutim, Amsterdamski pa-, pakt je vezan za e, urbanu politiku Europske unije. Sviđa li nam se to ili ne? Ako, se, ako sam vas dobro shvatio, mi se slažemo. Gospođa Westfold je u svom izvješću rekla ili imamo politiku ili imamo e, neku, neku vrstu vježbe. Što je s regionalnom politikom? Je li urbana politika dio regionalne politike? ili je to jedna druga politika koja ide paralelno uz regionalnu politiku? To je vrlo provokativno pitanje na kojem ma želimo odgovor, jer bez odgovora na to pitanje ući ćemo u jednu e, nekakvu umjetnu raspravu i zato ćemo napraviti samo spektakl i onda zaboraviti. Dakle, koji je odnos urbane politike ili urbanističke politike prema regionalnoj politici? Hvala, vrijeme nam ide. Imamo još jedan dio e, izlaganja e, nakon rasprave. Tri člana e, odbora regija su me tražila za riječ, uključujući dva izvjestitelja, gospodin Verkaken i gospodin Anderlopen. Međutim, ako sada imamo konkretna pitanja, dati ću riječ za pitanja. Moramo sada čuti pitanja. Inače, ako moramo općenito slušati na ove primjedbe, onda bi bilo bolje da nastavimo s izlaganjima i onda damo e, riječ e, članovima odbora regija i e, odbora ređi za drugi dio i završni dio rasprave. Slažete li se s tim? Imamo li možda pitanja, konkretnih pitanja? Nemamo. Mi smo već e, imali pitanje za gospodina, od gospodina Olbrihta e, za gospodina Parkinsona. Možete li ukratko odgovoriti? Je li bilo dovoljno provokativno da možete to odgovoriti na to pitanje? Da, on me doveo u Brisel da govorim u njegovo ime. Let me be very clear about this. Um, I'm an... Ja sam sada slobodan čovjek i mogu reći što god želim. Meni je već dosta toga dolazim 25 e, e, godina u Briseli, govorim o stvarima koje se zapravo ne događaju. Dakle, ako idemo prema planu Europske unije za gradove, to znači razvodnjavanje. Mislim da trebamo imati jasnu politiku i strategiju za europske gradove. Dakle, moramo tražiti politike, kao što je kolega rekao, Moramo znati kakva Europa želimo biti i koju ulogu naši gradovi u tome igraju, e, koja su bogatstva koja ćemo koristiti i kako će gradovi i regije odigrati svoju ulogu. I mislim da Albrecht u pravu, ako nemate kapaciteta da postignete rezultate, ja nisam pročitao Amsterdamski pakt do jučer navečer. I opet sam pomislio puno riječi, a ko će to napraviti? I druga stvar, ja mogu reći što želim. Regionalna politika ne bi se više s time bavio. Mislim da trebamo politiku za gradove i regije. To vodi e, nacionalno gospodarstva. I e, mislim da taj e, odnos između gradova i regija je jako zastario trebate odlučiti na kojoj razini ćete e, na neki način e, pritisnuti pravo dugme. Trebamo jasnu politiku oko gradova i regija kao što trebamo i e, politiku za regije. Ako se usredotočimo u budućnosti samo na regije, nećemo uopće se suočiti sa prilikama s kojima se moramo suočiti u Europi. Mislim da trebamo regionalnu politiku, ali 80% stanovništva i 85% BDP-a e, je u gradovima i tu se moramo usredotočiti. Neka mjesta su važnija od drugih. Je to dovoljno provokativan odgovor? Hvala. To pokazuje da smo već na putu rasprave o budućoj kohezijskoj politici. Možda politici o gradovima, regijama ili o o raspravi o regionalnoj politici. Međutim, sada nastavljamo s prezentacijama naših gostiju i drago mi je što mogu e, predstaviti gospođu Jelenu Ricov koja je sada e, pročelnica e, Ureda za programe i projekte Evropske unije grada Zagreba. Gospođa Ricev će se usredotočiti na pitanje gradskog siromaštva i dostupnog stanovanja s perspektive E, gradskih vlasti. Izvolite, gospođo Ricav. Hvala, dobar dan. E, dragi zastupnici parlamentu, dame i gospodo, ja bih željela zahvaliti odboru regija i što mi je dala ovu priliku da vam izložim perspektive gradske vlasti na koji način se bavimo sa izazovima gradskog siromaštva i dostupnog stanovanja i nadam se da ću e, dokazati kako lokalna vlada može doprinijeti e, rješenju ovih pitanja. Imate pred sobom nekoliko e, nekoliko činjenica, već je rečeno da 72% europskog stanovništva živi u gradovima i da to, i da to utječe na život građana. Isto tako da nemamo riječi na u raspravi na razini Europske unije, pa trebamo se sustavno uključiti e, pa trebamo sustavno uključiti e, gradske, gradske vlasti e, u provedbi te politike, a posebno u raspodjeli financijskih sredstava. To je priznato i u posljednjih dvije godine u suradnju odbora Ređi i povjerenstva Koter a te aktivnosti su rezultirane nekim aktivnostima koje vidite na ovom slajdu. E, kada idemo kroz te dokumente vidimo da su oni jasno artikulirali izazove koje Evropska, s kojim se Evropska unija suočava u smislu siromaštva i dostupnog stanovanja, a isto tako daju neke konkretne korake i aktivnosti. Isto tako su pokazale koliko izazova je koncentrirano upravo na lokalnoj razini i da se oni trebaju rješavati upravo na lokalnoj razini i da lokalna razina može e, predložiti rješenja koja će e, vidjeti gdje se mogu koristiti točno resursi e, na mjestima gdje su oni najpotrebniji. Većina tih tema gleda na ono što se danas događa u Europi. Mislim da ove dvije teme se sve više isprepliču zbog financijske krize, ali isto tako i zbog nedavne imigracijske krize. Vidimo da su oni isprepleteni. I druga stvar koju sam primijetila je širenje različitih e, vrsta e, gradskog siromaštva i stanovanja koji su e, specifični upravo za gradska područja u zapadnoj Europi to je nešto što ne bih očekivala vidjeti, e, ono što ćete vidjeti iz brojke koje ću kasnije prikazati. Dakle, nije stvar samo u veličini tog problema, nego i u vrsti pomoći koji trebaju građani Europske unije kako bi ispunili svoje glavne potrebe kao što su obrazovanje, zdravlje, zapošljavanje i tako dalje. Iz ovoga slajda ćemo vidjeti Ovdje sam pokušala samo izvući nekoliko poruka i nekoliko brojki koje su same po sebi objašnjive, ali kao što vidite, kada se radi o stanovanju u Europi, vidite da nema jedinstvene politike ili jedinstvenog modela koji se koristi i da postoji velika razlika između država članica na način, vezano za način na koji rješavaju to, to pitanje. Dakle, postoji takozvano e, šok e, E, zahtjevi za e, socijalno stanovanje, a isto tako e, zahtjevi za nastavak projekata socijalnog stanovanja. Dakle, financijske cijene su na neki način povećale potražnju ljudi za stanovanjem, a isto tako gradski proračun se smanjio zbog mjera štednje koje je nametnula nacionalna vlada a isto tako državna pravila e, nisu pomogla zato što su e, dali vrlo ograničenu definiciju socijalnog stanovanja koji e, cilja samo na vrlo siromašno stanovništvo i gradske vlasti ne podržavaju postojeće, postojeće modele razvoja socijalnog stanovanja. Ovdje sam pokazala jedan graf koji pokazuje veličinu e, problema stanovanja koji e, često nije zabilježen, a to je e, omjer mladih koji živi sa svojim roditeljima do 34. godine. Dakle, oni koji žive sa svojim roditeljima u cijeloj Europskoj uniji, a taj omjer je gotovo 50%. Dakle, mnogi mladi ne žele više živjeti sa svojim roditeljima do 34. godine, međutim oni jednostavno si ne mogu priuštiti i nemaju e, pristup e, nekom domu koje bi si mogli priuštiti. Dakle, na koji način gradovi rješavaju to pitanje? Rekla bih da e, gradske vlasti, a ja to mogu posvjedočiti, se stalno suočavaju sa dodatnim E, zahtjevima za potporu naših građana. Nema jedinstvenog modela. Ima promjena u odnosu na posljednja dva desetljeća. Imamo zapadne zemlje koje imaju dugu tradiciju razvijanja društvenog stanovanja, kao što smo rekli grad Beč koji je započeo s time već 1920. i sada 25% e, e, ovog stanovanja u e, u Beću je, je o državnom vlasništvu, ali imamo i postkomunističke zemlje koje prije tranzicije su imale sve. Dakle, svo stanovanje je bilo socijalno stanovanje ili društveno, društveno vlasništvo. Međutim, nakon tranzicije postoji veliki jaz za one građane koje si ne mogu priuštiti sve više cijene ovih e, privatnih stanova. To je bio slučaj i u gradu Zagrebu. Mi smo započeli jedan program e, izgradnje u gradu Zagrebu, u gradu Zagrebu prije 15 godina. E, izgrađeno oko 5000 stanova i još više će biti izgrađeno, ali želimo se usredotočiti da uključimo i socijalnu infrastrukturu jer sama gradnja stanova ili kuća ne rješava e, taj problem e, tih kvartova. Isto tako, kad tražimo informacije, vidjeli smo da ne postoji platforma na razini Europske unije koja će omogućiti razmjenu politika i iskustva različitih zemalja. Mislim da je to nešto što e, plan Europske unije za gradove e, ima nešto što bi moglo doprinijeti u tom smislu. U ovom slajdu vidite e, nešto što je karakteristično ne baš za sve zemlje, ali za južne i istočne zemlje, uključujući i Italiju i Hrvatsku. To je nešto s čime se sada borimo a to je nedostatak e, dostupnog stanovanja koji dovodi do e, razvoja e, divlje ili nezakonite gradnje. U Hrvatskoj sada postoji jedan proces legalizacije takvih, takve gradnje, jer sam činjenica da, on, da ta gradnja nije planirana znači da oni nemaju komunalnu infrastrukturu koja dovodi do zdravstvenih i sigurnosnih problema i na kraju bismo imali getoizaciju građana koji živi u ovakvim e, građevinama. Dakle, to je zapravo mjesto na kojem se preklapa problem stanovanja i siromaštva. Kad ulazimo u siromaštvo imamo još zabrinjavajuće, više zabrinjavajuće podatke vezano za e, suočavanje s borbom protiv siromaštva. Ne samo da nismo smanjili siromaštvo, kao što smo predvidjeli, nego e, se e, omjer siromaštva povećao za 7 milijuna. 1,5 milijuna ljudi je, su beskućnici i mnogi ljudi ne mogu si priuštiti grijanje, a četvrtina e, stanovništva Europske unije je u riziku od siromaštva i socijalnog isključivanja. To je jasni pokazatelj onoga što se događalo u posljednjih deset ili pet godina. Jer broj politika koje su uvedene kako bi riješile gospodarski problem e, zemalja rezultirale su stvaranjem novog problema a taj problem je još i veći i ima višestruki efekt. Dakle, mislim da bi plan za gradove trebala biti platforma gdje bismo analizirali te politike i vidjeti da e, ukoliko želimo učiniti nešto dobro, ne učinimo nešto još gore. Pokušavajući otkriti, e, vidjeti e, koje su uzroci siromaštva u gradovima, vidjeli smo da već 2013. Europska komisija prepoznala da je siromaštvo e, jače u gradovima nego u malim e, ruralnim područjima, a posebno u malim nerazvijenim državama članicama. To je zapravo znak za uzbunu jer znamo da i razvijene europske zemlje, e, velike metropole imaju ogromne probleme e, suočavajući sa pitanjima siromaštva. Mi koji smo na terenu u gradu Zagrebu stalno svjedočimo rastu problema e, gradskog siromaštva i to svakodnevno otkrivamo nove oblike siromaštva, kao što je recimo dječje siromaštvo koje je često e, prikriveno i neregistrirano, jer djeca idu u školu, možda dolaze iz normalne obitelji, međutim možda im nedostaje zdravstvena skrb ili nisu, nemaju dobru ishranu. I u Hrvatskoj je, smo prošle godine prvi puta vidjeli da djeca u školi si ne mogu priuštiti obrok. I učitelji su u stvari e, uzbunili medije, mediji su alarmirali gradove, e, gradovi su alarmirali nacionalnu razinu. Međutim, to pokazuje da trebamo novi način e, traženja i mjerenja novih oblika siromaštva ili izazova ako želite u vezi sa stanovanjem ili siromaštvom. I novi, e, treba razviti nove društvene pokazatelje, socijalne pokazatelje koji mogu imati jednaku važnu, važnost kao i gospodarski e, i financijski pokazatelji kada razmatramo politike i kriterije za e, raspodjelu financijskih sredstava. U pokušaju da pronađemo na koji način e, gradske vlasti, a to je još jedan, jedan grafikon koji sam ovdje prikazala, jer pokazuje postotak osoba čije je e, prihod e, manji od srednje vrijednosti ekvivalentnog e, dohotka i trošak stanovanja. To ne bi bilo toliko zabrinjavajuće kad ne bismo uzeli u obzir da troškovi stanovanja su tako visoki i da je jako malo e, novaca ostalo u proračunu domaćinstva da pokrije ostale e, troškove kao što su hrana, e, hrana, kultura, sport, slobodno vrijeme i zdravstvena skrb. Dakle, te brojke su uvijek vrlo alarmantne i govore same za sebe bolje nego poruke koje mi možemo izazvati. E, gradske vlasti kada se bavimo na terenu sa tim pitanjem siromaštva, mi smo na prvoj liniji i pokušavamo zadovoljiti sve, te sve veće potrebe građana, a to moramo učiniti pravovremeno i na terenu. Ako, obitelj, ako je obitelj izbačena iz stana jer nisu mogli platiti hipoteku, neće ići u nacionalno ministarstvo, a sigurno neće ići ni Europskoj komisiji tražiti pomoć niti doći će na vrata gradskih vlasti, a mi ćemo onda morati pružiti e, hitno, hitno, e, hitni zaklon i vidjeti što će se dogoditi s tim ljudima. Moramo im pružiti pomoć, ali isto im pomoći da ponovno stanu na noge, da nađu zaposlenje i drugu pomoć. Dakle, s tim se bavimo svakog dana. Iako grad Zagreb e, dodjeljuje više od 30% godišnjeg proračuna na programe socijalne podrške, Grad Zagreb, a to je možda zanimljivo za neke od kolega iz drugih gradova i regija, ima nadležnost e, i županije, što znači da smo mi odgovorni i za e, vrtiće, e, osnovne škole, srednje škole, socijalnu potporu, zdravstvenu skrb i slično. Dakle, po našem iskustvu stalno smo izloženi tim potrebama, možemo vidjeti e, koje su potrebe e, treba zadovoljiti i možemo pratiti što se događa. Dakle, možemo dati puno brži feedback e, na ono što se događa i što, što uspjeva, što ne uspjeva. Možemo predložiti i nacionalnoj razini i razini Europske unije ono što vidimo na terenu i možemo za dvije, tri godine vidjeti rezultate, a ne dva, da čekamo 20 ili 25 godina. Ispričavam se, ja vas ne želim e, prekinuti, ali vas podsjećam na vrijeme, vrlo smo ograničeni. Dakle, gradovi pokušavaju biti inovativni i pronaći rješenja, mi to isto tako činimo. Međutim, mogu samo ponovno potvrditi, ali ne i ponoviti što su ostali kolege rekli prije mene a to je da ne, nam nedostaje izaslanik eh, ili nekakav eh, one stop shop eh, u institucijama Europske unije gdje možemo doći i e, izraziti svoje zabrinutosti i dobiti neke prijedloge ili uključenje u politike Europske unije a mi ne možemo čekati da počne raditi ovaj program za gradove i da počnemo raditi na samim konzultacijama. Hvala. Thank you. Now let me... Hvala. A sada predstavljam e, sljedećeg govornika. Radi se o gospodinu Ramonu Ruhi koji je e, direktor za imigraciju i interkulturalnost u Barceloni. On je na europskoj razini uključen u cijelu tu raspravu, igra važnu ulogu u programu Eurocities, a gospodin Sanahuha će nam nešto reći o izazovima koje pred nas postavlja e, migracija i ova situacija sa izbjeglicama u urbanim područjima. Hvala što ste pozvali grad Barcelonu i što ste mi dali priliku da vam nešto kažem o tome što mi radimo na planu provođenju politike migracije i zaštite izbjeglica. To je jedna nova stvar. Izbjeglička kriza je jedna dobra prilika da počnemo raditi nove stvari na razini regija i lokalnih vlasti. Prije nego što pređem na neke preporuke, počet ću... Nešto se dogodilo, ispričavam se. Dakle, ovo su neke pretpostavke na kojima sve to počiva, dakle, što se tiče procesa integracije izbjeglice imigranata. Prvo, moramo svi prihvatiti da sve velike, da sva velika urbana područja postoje zahvaljujući imigraciji. Bez imigracije urbana područja uopće ne bi postojala. Još jedan važan proces, e, još jedan važan aspekt e, procesa integracije je to da je on dvosmjeran, jer on uključuje i društvo koje pruža dobrodošlicu tim ljudima. Također je veoma važno uzeti u obzir kontekstualne čimbenike – jer oni e, determiniraju različite strategije, znači povijest nacionalna i pravni okvir, e, tkivo urbanog života, politički sustav, to će se utjecati na to na koji način će se e, uključivati izbjeglice u društvo. Znači ne postoji jedno rješenje i tu treba otvoriti političku raspravu. No, ja ću razmotriti neki e, konsenzus koji je ipak postignut e, na tom planu. Također je važno uzeti u obzir da treba holistički gledati politiku integracije. Znači ne samo iz jednog uskog stanovišta, nego trebamo vidjeti ekonomsku perspektivu, hoće li to dovesti do rasta, ili čak i sa sigurnosnog stanovišta. Sve je to povezano, sigurnost, rast, e, moramo uzeti u obzir to da govorimo o ljudima. Ljudi imaju svoje potrebe. E, imigranti i izbjeglice nisu neutralni, oni će imati učinak e, na lokalnoj razini. Dakle, imamo stanovanje, imamo e, zdravstvo, oni moraju imati pristup zdravstvenim uslugama, moraju imati pristup zabavi i razonodi i integracija je prirodno gledano nešto što se odvija na lokalnoj razini. I što se toga tiče, ja bih e, sada e, prošao kroz e, neke stvari o kojima se tu uvijek govori. Znači, imamo lokalne, lokalne ovlasti i državne ovlasti. Znači imamo naturalizaciju, proces naturalizacije, proces dobivanja državljanstva, to se rješava na državnoj razini, a na lokalnoj razini gradonačelnici recimo se brinu o socijalnoj koheziji, kako će se uključiti ti izbjeglice u lokalnu zajednicu. Dakle, imamo to su dva fokusa, ali to je sve međusobno povezano. Ako e, država ima restriktivnu politiku, to će utjecati i na lokalnu razinu i otežati ili olakšati integraciju ako država e, ograničava e, ujedinjavanje politik, e, obitelji, to će loše utjecati na kvalitetu života migranata. Također moramo naglasiti razliku između migranata i izbjeglica. Naravno, postoji pravna razlika. Po ženevskim konvencijama države imaju obavezu da E, pruže utočište izbjeglicama i da ih ne vraćaju na mjesto odakle su otišli. No, politika e, i integracija, dugoročna integracija izbjeglica e, i imigranata su više manje slične. Postoji pravna obveza država da daju utočište izbjeglicama, ali to se ne odnosi i na migrante. Imamo razlog između sjeverne i južne Europe. U sjevernoj Europi imamo e, programe za tražitelje azila. Svi žele otići u te zemlje, u Švedsku i tražiti azil, neovisno o tome odakle dolaze. Svi moraju tamo otići i prijaviti se za azil. A u Južnoj Europi je e, situacija takva da imamo vrlo striktne E, striktne zakone vezano za tražitelja azila, malo se ljudi prijavljuje, ali imamo mnogo migranata, ekonomskih migranata koji e, traže posao. No, ipak e, se europsko pravo većinom bavi tražiteljima azila i programima za to. Traže se novci iz europskih fondova za integraciju izbjeglica imigranata, mnogo novaca se dobiva za izbjeglica, malo za migranta, mi u Španjolskoj imamo puno migranata, a malo izbjeglica. Znači tu imamo jedan disbalans. I onda imamo legalnu i e, nelegalnu e, migraciju. E, ilegalni imigranti postoje, oni žive, oni rade i nećemo ih izbaciti jer nelegalni migranti danas, danas će sutra postati legalni migranti. Mi u Barceloni radimo sa svima i mi e, tu politiku prihvata e, primjenjujemo na sve, neovisno o tome koje je koje je pravni status. Imam pitanje, što će se dogoditi u Europi kada 50% e, izbjeglica koji straže azilu Njemačke kada se njihovi zahtjevi odviju. Znači imamo 300 tisuća ljudi. Hoće li se oni vratiti u Siriju i te druge zemlje? Ne, oni će ostati u tim zemljama, u našim gradovima kao, kao ilegalni imigranti neće biti izbačeni. A sada ću pokušati, pokušati proći kroz neke mjere E, mi surađujemo sa puno e, gradova, e, neovisno o političkoj orijentaciji gradonačelnika i geografskom položaju tih gradova, no postigli smo određeni konsenzus s njima. Bilo je teško, ali to je teška tema, no ipak postigli smo konsenzus i sad ću s vama podijeliti te neke ideje na lokalnoj razini. Imamo i nastavno izvješće e, vezano za našu povelju koju možete svi ovdje pročitati, donijeli smo je. Znači, postoji potreba za snažnim političkim vodstvom. Gradonačelnici moraju dati političke deklaracije u koje će se založiti za integraciju. Ne trebaju se bojati rasprave o integraciji jer to je nešto što zadiri u živote svih naših građana, tako da moramo to, e, o tome raspravljati, moramo biti hrabri. Postoji potreba za međuinstitucionalnom suradnjom između različitih razina administracije. E, naravno, nakon ove izbjegličke krize svi su to vidjeli, većina sustava je kolabirala i na primjer dobijete poruku evo šaljem vam 500 izbjeglica učinite s njima što znate to je realnost u Njemačkoj, u Norveškoj, u Nizozemskoj i na kraju gradovi i gradonačelnici moraju na to reagirati i učiniti nešto. Također postoji e, potreba da se osmisli ta e, politika e, prihvata. Imamo jednu njemačku riječ za to moramo pomoći ljudima da nauče jezik, moramo ih naučiti kako naše društvo funkcionira, koje su naše tradicije. To zahtjeva edukaciju i resurse. Moramo im omogućiti pristupe edukaciju, obrazovanju i zdravstvu, jer inače ćemo imati socijalnu ekskluziju. Znači, to ne radi se o e, trošenju novca, radi se o ulaganju u socijalnu koheziju moramo e, raditi na komunalnoj razini jer moramo ih uključiti u komunalne vlasti jer naši gradovi, naši, naša tijela moraju održavati raznolikost našeg društva. Koje su preporuke za Europsku uniju? Kao prvo imamo e, financiranje lokalnih e, urbanih politika za integraciju koja mora biti obavezna za sve zemlje članice. Ne želimo vam reći kako, ali ta strategija mora postojati. Također e, preporučamo direktan pristup hitnim, odnosno sredstvima za hitnu pomoć Europske unije za gradove, zato što gradovi se nalaze na prvoj liniji bojišnice što se tiče pružanja usluga i također direktni pristup za gradove ovom fondu AMIF, znači fondu za azil, migracije i integraciju, jer gradovi nisu do sad imali pristup primjerice. To je činjenica. Moramo snažnije se fokusirati na e, proširenje e, sfera koje financiramo, dakle integracija, Također trebamo integraciju snažnije naglasiti u europskom planu za migracije i uglavnom će im, ti imigranti e, se morati integrirati u naše gradove. I također mislim da je ova e, ovaj fond FEDER za e, urbanističku, urbanističko inovativno djelovanje. To je izgleda dobra jedna inicijativa ali trebamo financirati ove obične politike i također e, moramo e, shvatiti da je ilegalna migracija naša realnost u gradovima Europske unije. Oni žive, to je nešto što moramo riješiti. I također moramo imati transparentnost korištenja sredstava iz europskih fondova. Neka pitanja koja bi trebala odgovoriti Europska unija i zemlje članica znači e, da se odgovori kako su se koristila sredstva iz prethodnih e, programa i iz postojećih sredstava. Što se dogodilo s ovim prethodnim e, fondovima? Jesu li se zemlje članice potrošila sva sredstva? Koliki postotak je završio u regionalnim i lokalnim vlastima, o kojim zemljama, koji su bili rezultati, da li neka zemlja nije iskoristila sve sredstva, sredstva iz tih fondova, moramo nešto naučiti iz te, tog postupka evaluacije. I na kraju ću vam dati samo nekoliko primjera iz mog grada, iz Barcelone. Dakle, mi e, imamo jedan interkulturalni model, Znači znamo da postoje granice multikulturalnosti i asimilaciji. Dakle, to nije jedan univerzalni model, ali ipak e, dosta smo dobre rezultate postigli. Kao prvo, naša preporuka je da svi koji dođu u grad odmah budu uključeni u program tako da nema segregacije. Jer što se prije integriraju to bolje, znači lokalni e, registri, to je nešto što jako dobro funkcionira u svim španjolskim gradovima. Također e, želimo potaknuti e, spajanje obitelji. Imamo taj jedan one stop shop za sve migrante gdje 50 ljudi radi, 100% se financira iz lokalnih sredstava, lokalnih proračuna i 20 tisuća migranata i izbjeglica je prošlo kroz taj ured. Također e, imamo partnerstvo sa nevladinim organizacijama, civilno društvo u velikoj mjeri pomaže u procesu integracije i također e, želimo utjecati na stavove ljudi prema migraciji, prema izbjeglicama. Također imamo i e, posredovanje u sukobima, imam jedan primjer, e, naravno imali smo krizu, imali smo mjere štednje, srezanje proračuna i imali smo prvo 7% nezaposlenosti, došli smo do 20% nezaposlenih u jednom veoma kratkom vremenu, dakle došlo je do jednog skoka nezaposlenosti. Što biste vi pomislili, kakav je bio stav, što građani misle o imigraciji? Pitali smo naše građane što misle o imigraciji, smatrali li da je to problem ili ne, ili nešto normalno i ono što smo vidjeli da je se po njihovom mišljenju tokom krize imigracija više nije njima bila tako velik problem. Jer oni možda imaju sad neke druge probleme, barem u Barceloni, ali zaključak svega toga je da barem u Barceloni naši građani ne krive migrante za krizu, za razliku od nekih drugih mjesta u Europi. Tako da smo dobili neke interesantne rezultate i evo e, time bih e, zaključio. Hvala vam na ovoj interesantnoj prezentaciji. Pokušao sam, pokušala sam vas e, prekinuti, ali ipak e, htjeli smo čuti do kraja što želite reći. A sada dajem riječ e, gospodinu Landabasu, koji je sada vede direktora za inkluzivni rast, urbani i teritorijalni razvoj i sjevernu Europu u Europskoj komisiji. Tu je bilo toliko komentara i pitanja koji su se doticali komisije. Mnogo puta su naši izlagači i članovi odbora e, spomenuli komisiju. Gospodin Landa Baso će nam nešto reći o prijedlogu e, od glavne uprave za regionalni razvoj e, vezan za plan EU unije za gradove. E, hvala e, gospođo predsjedavajuća, hvala što ste mi omogućili da vam se obratim na ovoj zanimljivoj javnoj raspravi. Čuli smo sva ova pitanja koja su upućena komisiji. Drago mi je da smo posljednji na listi, tako da imali smo malo vremena da razmislimo o svojim odgovorima. Počet ću sa osnovnim stvarima, što je, kakva je situacija i što je potrebno. E, dakle, ova, ovaj plan Europske unije za gradove je jedan politički okvir za razvoj e, učinkovitih e, urbanističkih politika na terenu. Urbanistička politika za nas je politika koja je integrirana, koja se zasniva na lokalnoj razini, koja uključuje i socijalnu, socijalnu inkluziju, E, održivi razvoj i rast kroz inovaciju, posebno digitalni aspekt. Imamo li mi pravni okvir za urbanističku politiku u ovom momentu? Pa u osnivačkom ugovoru se ne govori o urbanističkoj politici tim riječima, izjekom, dakle, ali ipak postoji nešto što se zove teritorijalna kohezija. A teritorijalna kohezija ako e, razmišljate o urbanističkoj e, politici je zaista i jedna, je povezana s time i to je nešto za što se možemo uhvatiti. E, zašto? Zato što to je povezano sa razlogom zašto je to uopće potrebno. Za nas je to nešto gdje možemo vidjeti kako funkcioniraju naši propisi, jer politika u gradovima uspjeva ili propada upravo na tome. Gradovi su mjesto gdje europski građani vide funkcioniraju li ili ne naše mjere. I upravo zato mi e, konstruktivno se želimo nastaviti baviti e, tim našim planom za gradove koji je zajednički e, rad zemalja članica parlamenta, komisije i vijeća. Dakle, vrlo kratko ćemo proći kroz ovo. Urbana dimenzija u politikama je način da se uključe gradovi u osmišljavanje politike i na ispunjenje ciljeva tih politika. Komisija je e, utvrdila da postoji ta potreba. Ako detaljno pročitate e, plan rada e, za 2015. Europske komisije vidjet ćete da crno na bijelo piše da komisija želi imati bolje partnerske odnose s gradovima kako bi E, njena politika bila učinkovitija i kako bi e, sam učinak na terenu bio veći. I tu stalno se govori i o lokalnoj razini. Zašto gradovi? Gospodin Kajtano je to spomenuo i rekli smo koliko ljudi živi u gradovima tri četvrtine BDP-a ili čak i više se generira u gradovima i sedam od deset prioriteta našeg predsjednika Junkera e, utječe, odnosno može e, snažno utjecati na budućnosti i razvoj gradova. Zašto gradovi? <clears throat> Zato što su gradovi aglomeracije koje mogu utjecati na regionalni razvoj i rast e, na mjestima gdje se nalaze. I sada da malo ubrzam. Koji je e, praktični ishod e, tog plana Europske unije za gradove? I tu ima cijeli niz različitih elemenata naše urbane, urbanističke politike ali ovdje u konkretno ovom našem planu imamo mm, partnerstva koja se okuplja oko 12 tema. Prve četiri su već pokrenute zahvaljujući e, naporima nizozemskog predsjedništva i ciljevi su vrlo opipljivi i praktični. Radi se o akcijskim planovima. Taj proces bit će e, težak, e, interaktivan, e, ali to je u, samom, u samoj srži plana Europske unije za gradove, kao što su to svi partneri dionici prihvatili, svi koji su sjedili za stolom. Znači 15 ljudi za 12 stolova sjedi i definirate akcijske planove. A cilj je da se do svibnja e, nešto razradi i onda da se vidi dokle smo došli. Gospodin Olbricht je spomenuo da trebamo pratiti ovaj proces, brzo nešto naučiti i uh, osmisliti budućnosti, plan budućnosti. A to je sve u okviru našeg višegodišnjeg financijskog okvira. Mi ćemo svakako nastati na tome raditi. Što se tiče upravljanja, Dakle, najčešće se radi o tome tko sjedi za tim stolom, ali za nas upravljanje je u samoj srži učinkovite i efikasne e, urbanističke politike. Mnogi ljudi su govorili o horizontalnoj i vertikalnoj vlasti, odnosno upravljanju. Horizontalno znači da su tu uključeni različiti dionici e, gdje se probijaju te neke, mm, u nekim slučajevima umjetne institucionalne barijere i vertikalni to znači da se ide kroz sve razine vlasti i tu također moramo e, imati kvalitetnu regionalnu politiku koja će biti kontekst za sve to. Jer stvari se razlikuju, ali su očito povezane. A sada, e, vrlo brzo, koji je politički kontekst? E, pa mi se nadamo da, osim ovoga što vidite ovdje, da politički kontekst će ubrzo biti jako e, dobro konkretiziran u okviru Amsterdamskog pakta. Upravo na tome radimo s vama i surađujemo s nizozemskim predsjedništvom kako bismo osmislili jedan politički okvir koji će nam omogućiti da razvijemo svoju urbanističku politiku u okviru tog okvira i iskoristiti do krajnosti sve ono što nam je na raspolaganju. Zato trebamo podršku i mislim da imamo podršku Eh, Europskog parlamenta i također od odbora regija i od eh, gospodarsko-socijalnog vijeća. Ne, tu postoji također i interes eh, sa strane komisije. Imamo jednu projektnu skupinu koju vode dva naša povjerenika, odnosno potpredsjednika. Imamo također i jednu jednu skupinu gdje 20 e, direktora glavnih uprava je, e, se upravo time bavi. Kao što rekoh, e, imamo snažnu vezu sa mnogim prioritetima koje je definirao Juncker i imamo i 12 ovih prioritetnih tema i e, to nije iscrpna lista, znači ako hoće netko nešto dodati, to nije nešto što je uklesano kamen, znači ako postoji nešto što ima smisla, to će se dodati. I također imamo onaj sporazum o upravljanju, znači partnerstva. Što je do sad učinjeno? Imamo ove četiri pilot partnerstva, nizozemci e, su se ljubazno ponudili da to pokrenu, već smo imali sastanke o tome, zadnji je bio o izbjeglicama, nadamo se da će Amsterdam tu igrati vodeću ulogu i možda još jedan grad ili nekoliko gradova u Europi. E, nismo imali sastanak, ali sastanak će biti održan u veljači. E, imamo ovaj, e, ovu procjenu teritorijalnog učinka uz pomoć odbora regije. Smo napravili cijeli niz tehničkih seminara E, radi se i o ovoj direktivi o energetskim rezultatima, odnosno energetske učinkovitosti zgrada koja je veoma važna. Također izrađujemo jednu podatkovnu platformu e, za urbana područja. Trebamo vidjeti koji su indikatori, koje su neka osnovna mjerila i također e, radimo jednu, jedan zemljovid urbanih inicijativa Europske unije, ima ih dosta, Pokušavamo tu pronaći mjesta za sinergiju, za komplementarnost e, i u tom smislu mi također e, radimo na izradi tog one stop shopa, znači to nije gdje se postavljaju pitanja, nego gdje možete vidjeti što tamo gdje ljudi znaju točno sve što se događa. Nadam se da ćemo do kraja godine već to sve imati da će to biti pokrenuto i također imamo ove inovativne urbane aktivnosti. Imamo 80 e, milijuna eura. E, imali smo prvi natječaj, znači imamo ovih naših 12 ključnih tema, to je povezano sa e, planom Evropske unije za gradove. Podsjećam da su migranti i izbjeglice jedna od tema za gradove iznad 15 tisuća. I onda imamo natječaj, tu će biti naravno jasno definirani ciljevi, način evaluacije. Imamo preko 300 milijuna e, eura koji su e, namijenjeni za ovaj laboratorij gdje ćemo testirati rješenja da vidimo ko može učiniti što da se e, poboljša ta urbanistička politika. A što se tiče ovih europskih strukturalnih fondova za gradove, što je e, na raspolaganju. Mnogo toga je rečeno o tome što se događa, tko je šta napravio, je li itko napravio išta. Mislim da smo zaista puno toga postigli. Od one urbane inicijative, dakle danas imamo 15 milijardi, koje, koje, to su sredstva kojima direktno upravljaju gradovi. Imamo ove naše ITI instrumente, Znači imate nove političke alate i po prvi puta komisija mora ulagati u urbanističku politiku i tjera gradove da to čine do 15 milijardi. Da bismo dobili cijelu sliku, mi mislimo da je 100 milijardi će se uglavnom tu potrošiti. E, naši kolege koji se bave SIF-om, odnosno ESIF-om, oni se time bave i e, imamo također e, i ove inovativne aktivnosti, imamo Interreg, e, Urbakt, različite takve instrumente. Dakle, to je više manje situacija gdje se mi sada nalazimo vezano za plan Europske unije za gradove, to nije sve što radimo u komisiji, ali evo, to vam pokazuje na koji način mi želimo dati svoj doprinos ovom. Uh, Hvala. Bilo je ovo posljednje izlaganje naših uvodničara, sada možemo nastaviti s raspravom. Uh, iz gospodine Kazaneo, izvolite. Hvala lijepa gospođo Mihajlova. Najprije dajem riječ gospodinu Vekerku, našem izvjestitelju. Hvala vam lijepa što ste nam dali ovu priliku da zajedno radimo na planu EU za gradove, e, možda i na samoj politici. Zahvaljujem e, vam svima na izlaganjima. Kao što je rekao gospodin Albrecht, ja mislim da je vrlo važno uključiti građane u urbana područja i u provedbu europske politike, jer E, tu se otvaraju radna mjesta i tu se radi na koheziji i to je još jednom ovdje naglašeno. Naravno, tada sve e, preost, što je preostalo jeste zapravo brzina kojom se to čini i rad. E, mislim da proteklih 15 godina nismo imali neku snažniju prekretnicu, ali mislim da sada dolazimo do tog trenutka. Ono što smo čuli od komisije jest vrlo točno, ali mislim da trebamo učiniti mnogo više kako bismo dobili strukturni angažman na razini Europske unije. Da bismo točno znali što se događa u gradovima kako bismo mogli pomoći, ali isto tako trebamo i razviti i ostvariti određeno vlasništvo nad projektima zato što gradovima u Europi trebaju rezultati. Kao što je gospodin Albrecht rekao, možda ne bismo trebali govoriti o planu Europske unije za gradove, već o politici Europske unije za gradove. I on je također rekao da možda trebamo staviti u određeni um, međuodnos regionalnu i urbanu politiku. Ono što je važno jeste da se bavimo onom razinom na kojoj dolazi do socijalne kohezije i gdje dolazi do gospodarskog razvoja. Regionalna politika mora se prilagoditi urbanoj politici, a urbana politika treba se proširiti na razinu regije. Mislim da je to ono što ćemo vidjeti u stvarnosti. Ja bih želio podržati takav pristup i nadam se da je Europski parlament uz nas u našim nastojanjima da uistinu stvorimo strukturne instrumente i odvojimo strukturna europska sredstva kako bi se ovo i ostvarilo. Kao reakcija na ono što smo čuli od naših govornika, moram reći da urbani plan, odnosno plan za gradove, nije protiv regija, već je to kombinacija e, različitih politika. I mislim da zapravo to predstavlja odgovor na pitanje građana, to je kako upravljamo našim gradovima. Gospođa Hamza je zapravo e, nešto rekla o tome u svojem izlaganju. Brinuti se za Europu ne znači upravljati gradovima s europske razine, to možemo i sami. E, to znači nešto potpuno drugo. Što pak sa onim mjestima u kojima ima manje od 300 tisuća građana? 68% europskih građana žive u gradovima, 68%. A od tih 68% polovica ih živi u gradovima u kojima je broj stanovnika ispod 100 tisuća i to je vrlo važno. Mnogi od nas su rekli upravo to. Ne radi se ovdje o velikim gradovima, o metropolama. Ovdje se radi o gradovima koji imaju oko 20 tisuća stanovnika u prosjeku, a u istinu imaju E, ulogu urbanog središta, središta regije i kao takvi trebaju sudjelovati na razini Europske unije u različitim interakcijama. Također imate i mjesta koja imaju i tisuća stanovnika i više, a nedostaju im te neke osnovne gradske funkcije koje obavljaju ova manja središta. Moramo imati na umu raznolikost i ako to budemo imali na umu, onda možemo uspjeti. Međutim, s time treba krenuti odmah. Zašto? Zato što za 25 godina samo 7% svjetskog stanovništva otpada na Europu. Ako želimo da naša djeca i unuci budu u dobroj poziciji, moramo djelovati odmah. Hvala. A sada gospodin Van Thank you very much. Um, both Hvala lijepa predsjedateljima oba odbora, odnosno odbora i povjerenstva. Svi su nas zapravo podsjetili da je ovo sjajna prilika da dvije institucije djeluju zajedno. A ovo je dobra prilika da se podsjetimo zašto inzistiramo da zajednički radimo na tom planu Europske unije za gradove i na Amsterdamskom paktu. To je već ranije rečeno. Već 20 godina bavimo se politikom za gradove. Imamo tu krovnu politiku. Međutim, kad je Europa krenula s kreiranjem e, zakonskih e, okvira, to je bila Europa regija, ne Europa gradova i tako smo se i ponašali. Sada smo otvorili vrata za daljnji dijalog na političkoj razini, i otvorili smo vrata da se i gradovi obraćaju Europskoj komisiji. To je u ovom trenutku izuzetno važno. Mislim da je baš e, e, gospodin e, Landa Baso rekao, ako pogledate ugovor vidite da se tamo govori o teritorijalnoj koheziji. To je stvarna promjena i upravo tu imate uporište za razvoj za razdoblje nakon 2020. godine. Vidim da će regionalna politika biti sve više pod pritiskom. Teritorijalni planovi su ono što može pomoći daljnji rast i razvoj Europe u smislu razvoja socijalne kohezije, prosperiteta, gospodarstva i tako dalje. Regije će dalje igrati svoju ulogu, međutim gradovi i njihova uloga će se više jačati. Ponekad je to teško objasniti ljudima koji se već 30 godina bave samo regionalnom politikom, ali to je taj novi moment koji treba uzeti u obzir. Moje pitanje i za gospodina Landabasoa je, e, kao i za ostale govornike, sljedeće. Više razinsko upravljanje gradovima, koje nosi kako svoje probleme, tako i dodanu vrijednost, i regionalna razina trebaju zajedno stvoriti mogućnosti za e, razvoj um, sinergijske politike i korištenje sredstava iz europskih fondova. Jedan od kolega koji je upravo otišao radi na pametnoj specijalizaciji. Zapravo je potpuno ludo vidjeti što se sve razvilo u proteklih nekoliko godina u skladu s uvjetima da bi se dobila određena sredstva a zapravo se cijelo vrijeme e, govorilo o tome da je se potrebno pozvati na pametnu specijalizaciju jer to je ono što je novina. To se odnosi na održivu energetiku i tako dalje. Dakle, dvije potpuno različito razvijene stvari, s jedne i s druge strane Europske komisije, treba povezati urbanom politikom. Treba vidjeti kako ispuniti običano i koji su sljedeći koraci. Imali smo prilike čuti već što je s tim Amsterdamskim paktom, u čemu se on razlikuje od onoga što smo čuli do sada. Ako sam dobro shvatio, oni žele da pa direktno u Amsterdamskom paktu. Ne radi se samo o dogovoru koji se postigao u vijeću, kao što je primjerice bilo nekad izjava ova, izjava ona. Ne. Ovdje zapravo želimo imati dokument koji izravno uključuje partnere iz socijalnog zajednice, iz zajednice stanovanja, iz ruralnih središta i tako dalje. Dakle, izravno sudjelovanje u uspostavljanju ovog novog odnosa ravnoteža unutar Europe. I upravo zato je predložen Amsterdamski pakt. I mene to zanima na koji način će to funkcionirati. Hoće li to biti Amsterdamska izjava, samo pod drugim nazivom, deklaracija neke vrste, ili će to biti upravo ono što se predlaže, a to je pakt sa 150 različitih partnera koji će reći da, želimo, želimo se uključiti u to, ne samo u ovom razdoblju, već i u razdoblju nakon 2020. godine. Europa se mijenja, pa se moramo mijenjati i mi moramo mijenjati svoju metodu rada. Amsterdamski pakt zapravo je nova inicijativa za e, podjelu odgovornosti. Nije to nikakav veliki i neostvariv plan. Ne radi se o tome da imate ogroman registrator pun različitih sporazuma. Niti o tome da imate ugovor, odnosno dogovor samo iz vijeća. Dobro, neću dalje dužiti. Želio bih samo reći da bismo mogli biti itekako E, zadovoljni s ovim paktom koji treba potpisati u svibnju. Vrlo zanimljivo ovo iščekivanje sreće koja nas čeka u svibnju. Možda ćemo to imati prilike i e, čuti kasnije od predsjedništva kao potvrdu. Za odbor regija, gospođa Tangerlope, naša nova su izvjestiteljica. E, dragi kolege, razumijem frustraciju koju smo imali prilike čuti vezano uz e, urbanu politiku u proteklih 20 godina tijekom prvog kruga izlaganja. Često smo govorili o tome što treba činiti, koji su ciljevi, a onda to zapravo nije rezultiralo baš nekim većim pomacima. Ono što nam svakako treba jest da na isti način razumijemo različite stvari, e, prvenstveno važnost gradova kao sastavnog dijela europskog razvoja i razvoja europskog e, gospodarskog rasta. Način na koji možemo pomoći jedni drugima i način na koji se ta politika treba razvijati dalje. I upravo to je izgleda ono što se pokušava postići Amsterdamskim paktom. Mislim da je u Amsterdamskom paktu ostvaren korak naprijed u smislu pune provedbe politike. I mislim da je to nešto što treba ići ruku pod ruku s općim europskim politikama, boljim upravljanjem, boljim financiranjem i boljom koordinacijom. Ne radi se samo o novom zakonskom aktu već jednostavno nečemu što bi trebalo u stvarnosti zaživjeti, a što u teoriji već imamo. Dakle, to je nešto što traže koordinaciju na svim razinama, na regionalnoj, nacionalnoj, lokalnoj razini, isto tako na razini Europske unije. Nacrt Amsterdamskog pakta uistinu treba dobro proučiti. Koordinacija na razini Europske unije neće biti uspješna ako budemo imali e, situacije u kojima, na primjer, nekoliko glavnih uprava radi istu stvar i ide dva put po istom poslu. Važno je da imamo jednog koordinatora koji ima političku težinu. I vrlo je važno da imamo radni program za sljedećih nekoliko godina te da on uistinu odražava naše potrebe. Pogledamo li teritorijalnu koheziju u ovome kontekstu, Amsterdamski pakt trebao bi biti vrlo važan instrument politike za razvoj gradova. Mislim da određeni elemente treba naglasiti Trebamo se pobrinuti da imamo nešto obvezujuće. Ne možemo se staviti u situaciju da nakon tri godine nemamo nikakvih rezultata. Treba nam nešto obvezujuće. Ima prostora za poboljšanja, naravno, ali moramo se pobrinuti da sve bude vrlo transparentno i da postoji sudjelovanje na različitim razinama. Također, sve strane, zainteresirane strane moraju aktivno sudjelovati. Međutim, željela bih se sada osvrnuti na jednu stvar koja je meni posebno važna, a koja je danas ovdje već spomenuta. Nemamo mi dovoljno vremena, nemamo situaciju u kojoj možemo imati jedno dugo razdoblje, pa onda imamo srednjoročnu evaluaciju i tako dalje. Mislim da moramo imati transparentnost koja ide ruku pod ruku sa realnim rokovima, praćenjem podnošenjem financijskih izvješća i to vrijedi ne samo za Europsku komisiju, već isto tako i za parlament i odbor regija. Možda bismo mogli imati umjesto srednjoročne evaluacije jedan rezime, sažetak ali za to bismo trebali obvezujući instrument. Ono što eh, ja predlažem za izvješće koje ćemo pripremiti unutar odbora jeste da te stvari uzmemo u obzir. Hvala. Hvala lijepa, gospodinu Ripalom. Hvala lijepa. Rekao bih nešto što već veći broj ljudi naglasio. Kao prvo, ako želimo holistički pristup ovom pitanju, vrlo je važno da čujemo o sastancima unutar kabineta i da čujemo na koji način se govori o politici za gradove. Pojam urbano uvijek je povezan sa zaleđem. E, dakle, vrlo je važno da postoji interakcija između grada i njegovog zaleđa. Čuli smo o situaciji u Bilbao i 100 milijuna eura za muzej Guggenheim, ali treba uzeti u obzir da su milijarde eura zapravo e, uložene e, u sredstva javnog prijevoza u okolici Lisabona, koje su, Bilbao, koje su omogućila da to zaista bude stvarni uspjeh. Dakle, radi se zapravo o širenju grada putem širenja mreže javnog e, prijevoza. To je ono što je važno. Također, vrlo je važno da vidimo na koji način gradovi međusobno mogu surađivati e, kako bi e, bolje radili na zajedničkim projektima treba uključiti odjele za istraživanje učilišta i to od samoga početka, ne kasnije da bi se razmatralo što je učinjeno i kako je učinjeno, već trebaju sudjelovati u ovome procesu od samoga početka. E, treba e, koristiti interdisciplinarne znanstvene grane. Ako to uspijemo učiniti, ako uspijemo ukloniti te prepreke i raditi na svim razinama zajedno od EU razine prema nacionalnoj razini i prema lokalnoj razini, onda ćemo biti zadovoljni rezultatima Amsterdamskog pakta. Hvala. Gospođa Faneli. Grazie, Hvala predsjednici, hvala na ovoj raspravi koja je izuzetno korisna, nadamo se i vrlo konkretna. Počet ću od jednog iskustva moje zemlje, to je Italija, s jednim e, programom, jedinim između 28 članica Europske unije, koji je posvećen jednom gradskom programu. Gotovo milijarda eura, e, polovica strukturnih fondova s kojim u ovom ciklu, e, ciklusu programa pokušavamo posvetiti taj projekt na 13 glavnih e, talijanskih gradova. Počet ću s ovog stajališta s uvjerenjem da plan ima e, jasno značenje ako na razini države članice postoji jasna nadležnost vezana za gradove na razini komisije da isto tako postoji jasna kompetencija vezana za gradove i da na razini država imamo inovacije i u e, operativnim nacionalnim programima koji su posvećeni e, gradovima. To je jedna, jedno pitanje e, s kojima ćemo eksperimentirati u ovoj raspravi koju vodimo. A mislim da moramo biti i sposobni prepoznati koje su, koje su veze i e, kako se možemo približiti određenoj politici. Zato mislim da budući, buduće razdoblje kohezije mora uz regionalne politike sve više uključivati lokalne politike posvećene europskim gradovima. I mislim da trebamo financijske pokazatelje koji su jasni, dakle jaka, jake financijske dodjele i mogućnost da pratimo što se događa unutar država i sposobnost da mjerimo i e, promjene vladanja i rezultate koje e, postižemo. E, čestitam i na izboru tema koje ste izabrali jer prioriteti vezani za imigracije i siromaštvo su teme koje trebaju inspirirati u raznim e, aktivnostima. Danas smo govorili o održivom razvoju i rastu, e, inovaciju, digitalni plan. Međutim, mislim da u ovim slučajevima su to glavni, glavni izbori prema koje Europa koja želi teritorijalnu koheziju, dakle to su ciljevi prema kojima mora težiti. I posljednji sadržaj, moramo se usuditi da uključimo u ovu opću, abstraktnu viziju četiri ili pet eksperimenata koji će nam moći reći nešto novo. Kao što je e, ekonomija dijeljenja, kao što e, je način na koji e, gradovi surađuju sa državama podrijekla migranata, kako se događaju neke stvari gdje gradovi puno brže reagiraju nego ostali. Dakle, trebamo snažno eksperimentirati i imati konkretne inovacije počevši od najboljih praksi. Mislim da bi to dalo dodanu vrijednost jednom planu koji svi e, kao jednu od politika, konkretnih politika možemo podržati i koja može promijeniti lice Europe koje želimo. Hvala. koji želimo. Thank you very much. Hvala lijepa. Želim iskoristiti ovu priliku i dati riječ predstavniku vijeća. Imali smo i pitanje upućeno, ako se ne varam, nizozemskom predsjedništvu. Gospodin Van Gott, e, dajem vam riječ kako biste vrlo kratko odgovorili na postavljeno pitanje. Pa najteže je u mojem poslu odgovarati kratko. Okay. Perhaps I, I should sit. It works now? <laughs> Marvelous. This was my first minute. Evo, ode mi prva minuta. Um, thank you very much for organizing this event. Hvala vam lijepa što ste organizirali ovo događanje gdje mogu sudjelovati i odbor regija i povjerenstvo Koter. Vrlo je zanimljivo ovakvo uh, razmišljanje, vrlo pravovremeno i vrlo važno. primijetio sam da postoji nada. Ne samo kod članova Kotera i regija, već isto tako i kod govornika. Gospodin Parkinson je već spomenuo da je Amsterdamski pakt prepun riječi. Možda je u pravu, Možda je to zaista previše teksta, previše riječi, ali ne svodi se Amsterdamski pakt samo na riječi, već se svodi i na uključivanje gradova e, u Junkerov plan, u provedbu Junkerovog plana. Da bismo to postigli moramo surađivati, aktivno surađivati s gradovima regijama. Također smo jako zahvalni gospođi Westfall, izvjestiteljici, na ovom sjajnom izvješću vezanom uz e, urbanu dimenziju europske politike. Radi se zapravo o toj e, gradskoj dimenziji europskih politika i izlasku iz izolacije. E, sedam od deset prioriteta gospodina Junkera, kao što je spomenuo, spomenuo gospodin Landabasa, vezano je upravo uz veću međusuradnju i e, izbjegavanje tog efekta silosa. Radi se o inovativnim gradskim akcijama koje će komisija olakšati. Glavna uprava koja u svojoj nadležnosti ima regionalnu politiku vrlo je aktivna u Europskoj komisiji. Jedini način da se izađe iz ovog pristupa izolacijskog jest zapravo primjena integracijskih politika u skladu sa Junkerovim planom. Dakle, inovacija je već prisutna. Ono što predsjedništvo zapravo želi učiniti u svibnju jest konsolidacija na ministarskoj konferenciji koja će se održati u Amsterdamu. i zaista vjerujemo da su države članice spremne biti partneri u tom procesu. Radi se o višerazinskom procesu. Nije to nešto što će biti pod vodstvom komisije i što će gurati vijeće, već se zapravo radi o ravnopravnom sudjelovanju država članica u smislu ravnopravnog sudjelovanja gradova regija. I nadamo se da će ta konferencija donijeti taj pozitivni ishod krajem svibnja. Ja sam uvjeren da hoće, no ako to bude zaista tako, onda ćemo 21. lipnja na Europskom vijeću zapravo moći usvojiti um, zajedničku izjavu. Ponovno mnogo riječi, rekli bi neki, ali to je nužna politička odluka. Zašto je to toliko uh, nužno? Gospodin Landabaso je već rekao da uz 20 glavnih ravnatelja E, moramo imati na umu da u svim tim glavnim upravama oni na ovaj ili onaj način rade s gradovima. Ponekad nisu svjesni svega što se događa, ali nemoguće je zapravo znati e, sve što se događa u određenim sektorima unutar komisije. Ono što je dobro je to što tim gospodin Landa Basso radi na tome da se te stvari objedine. A to je vezano s onime o čemu je govorio gospodin Timmermans, a to je bolje upravljanje i e, bolji zakonski okvir. E, upravo zato na kraju dana imat ćemo konsolidiranu akciju. Evo, to je to, nadam se da nisam previše odužio. Hvala. Hvala, bili ste dovoljno kratki i istovremeno ste dali mnogo informacija. A sada gospodin Kataneo, izvolite. Samo da pitam govornike, bili oni možda željeli dodati nekoliko zaključnih napomena prije nego što prijeđemo na zaključke sastanka? Do some speakers. Želi li se tko javiti još za riječ? Izvolite, gospodine Parkinson. Ja sam samo želio reći da sam želio biti provokativan, ali ne i negativan i mislim da sam u konačnici polučio željeni rezultat. Dokument koji imamo pred sobom jedan je od najboljih u proteklih nekoliko godina. Mislim da je izuzetno, ali izuzetno važno da on poluče rezultate. To je ono što sam želio reći. Dakle, e, poanta je u nadi, a ne u pesimizmu. Hvala, gospođa Hanza. Ja sam samo željela reći da sam nedavno, odnosno gotovo, nedavno gotovo završila ex post analizu integriranih projekata e, unutar strukturnih fondova u prethodnom razdoblju i želim samo reći da trebamo učiti na temelju onoga što smo vidjeli u evaluacijama. Vrlo često se događa da nitko ne čita ta izvješća, a ta izvješća govore nešto o tome na koji način Europska komisija može na određenoj razini utjecati ili ne utjecati na konkretne aktivnosti. Yeah, just briefly, I would say agenda is highly welcome, of course, as Mislim da je imati plan i tekako dobrodošlo kao netko tko radi na terenu, u gradu. Moram reći da nam treba i novi globalni realizam. Svijet se mijenja i mislim da Europska komisija i njezini dokumenti moraju biti prilagođeni tom, toj novonastalnoj stvarnosti, potrebama građana. Dakle, treba nam akcija. Hvala. Hvala svim govornicima i članovima oba odbora i povjerenstvu. Gospodine Kataneo, izvolite, e, na vama je red za zaključne napomene. Hvala gospođa Mihajlova, vrlo kratko, nekoliko primjedbi. Kao prvo želio bih zahvaliti svim govornicima na zanimljivim izlaganjima i provokativnim izlaganjima članove odbora Ređi i povjerenstva Koter na vrlo aktivnom sudjelovanju na ovom današnjem sastanku. Kao prvo želio bih naglasiti samo tri posljednja pitanja. Kao prvo, e, plan Europske unije za gradove mora e, biti posvećen svim gradskim područjima Europske unije. Ja se potpuno slažem sa gospodinom Sarkerkeom na oko ovog pitanja. Europa se razlikuje od drugih kontinenata. I ono što je rekao gospodin Erman e, nam je pokazalo da je to istina. Jer mi imamo mnogo malih e, gradskih sredina, nemamo previše tako velikih megagradova i metropola. Međutim, imamo mnogo srednjih i manjih e, gradova i gradskih područja. I zato trebamo da plan e, Europske unije za gradove se e, upravo obuhvati ovu dimenziju našeg specifičnog položaja u Europi. Isto tako trebamo jedan plan za gradove, i jednu urbanu politiku koja ide od oza prema gore koja mora uključiti e, gradove, velike gradove, e, regije e, i lokalne jedinice u pripreme. I naše konkretno iskustvo je iskustvo suradnje između raznih lokalnih vlasti, različitih razina lokalne vlasti. Regije i gradovi obično rade zajedno, a ne jedni protiv drugih. I posljednja primjedba ja se definitivno slažem s gospodinom Olbrichtom. Trebamo evropsku gradsku politiku, a ne samo e, plan Europske unije za gradove. Plan Europske unije za gradove je dio toga. E, dakle, to je konkretno pitanje e, s kojim smo se bavili na ovom sastanku danas, ali to mora biti u smjeru dobivanja boljih gradskih politika. Dakle, trebamo bolji Amsterdamski pakt i moramo imati uvjete da sudjelujemo u boljem e, Amsterdamskom paktu. Prvi nacrt je već jako dobra polazna točka, ali imamo vremena da ga poboljšamo e, u drugom nacrtu, ali trebamo i bolje politike za gradove, trebamo konkretne mehanizme za gradonačelnike, za lokalne političare, za predstavnike regija i lokalnih jedinica da poboljšaju e, gradske politike, da stvore bolje uvjete života e, u gradovima i gradskim područjima. To je naš posljednji cilj i mislim da je to prava metoda i pravi način da dobijemo bolje rezultate. Hvala gospođo Mihajlova i nadam se da ćemo u budućnosti imati još prilika razmijeniti naša mišljenja i ideje oko, oko, ovog važnog pitanja. Hvala, hvala lijepa. And uh, now me for the last word. Sada ja, još dragi članovi odbora regije Europskog parlamenta, dragi članovi e, odbora Regija, gospodin Kataneo, dame i gospodo, želim zahvaliti svim izlagateljima na njihovim izlaganjima i članove povjerenstva i odbora na sudjelovanju u rastrevi. Mi smo svi svjesni da danas Europa prolazi kroz teritorijalnu transformaciju i suočava se sa neviđenim e, izazovima e, vezanim za zaštitu okoliša i ostaloga. Kao što smo čuli, sada postoje inovacije u gradovima i e, treba e, imati jedan inkluzivan i pametan rast. Mi koji izrađujemo politike imamo veliku odgovornost da uspostavimo plan Europske unije za gradove, da ga pokrenemo i da damo e, mjere politike kako bi se suočili s izazovima s kojima se suočavaju gradska područja u Europi. Dva desetljeća već govorimo o potrebi stvaranja urbane dimenzije naših politika i sakupili smo nekoliko dekoracija, procesa politika i ostalih dokumenata. Međutim, vrijeme rasprave sada treba e, zaključiti, naše partnerstvo mora postati stvarno, naši projekti moraju postati e, konkretni i e, stvoriti akcijske planove. Ja vjerujem u ambiciozan pristup koji će pokrenuti naše ciljeve za 2020. u djelovanje za gradove i diversificirati evropske gradove. To je jedan pristup koji e, potiče nove radne metode na svim razinama vlasti. I današnji sastanak je dobar primjer takvog novog pristupa i novih metoda rada. Na kraju želim naglasiti nekoliko točaka. Kao prvo, gradovi će biti glavni pokretači ove politike, pa vjerujemo da teritorijalna dimenzija kohezijske politike treba biti e, poboljšana. E, revizija Europe 2020 nam daje mogućnost da ojačamo usredotočenost na politike za gradove. Isto tako mislimo da Europska unija treba nove metode rada kako bi poboljšala koherentnost e, politika Europske unije i potaknula sinergiju između regionalnih e, napora i napora Europske unije. Političke inicijative koje imaju utjecaj na gradove e, se preklapaju i nemaju neku dodanu vrijednost. Kako bi izbjegli to preklapanje, urbana dimenzija, urbanu dimenziju treba uključiti u sve u sva područja politike i danas smo upravo govoriti, govorili o toj urbanoj politici. U tom kontekstu pozdravljamo uključenje e, lokalne i regionalne razine u koncept, konceptualizaciju nacionalnih e, politika i njihovog utjecaja na gradove. i Jedan pristup od prema gore je e, od ključne važnosti u izradi politika koje stvaraju stvarne rezultate na terenu. E, pojednostavljenje treba biti isto tako jedan dio urbane agende, odnosno plana za gradove. Ako želimo pojačati naše teritorije, moramo osigurati da naše politike smanjuju administrativni teret i pomažu regionalnim i lokalnim dionicima da postignu e, opipljive rezultate. Isto tako, mjerodavno financiranje, nacionalno i privatno financiranje treba kombinirati na najučinkovitiji način kako bi bilo na raspolaganju regionalnim i e, gradskim e, e, korisnicima i kako bi stvorilo dugotrajne koristi za društvo. Dakle, mi smo uvjereni da ćemo ove godine započeti učinkovit E, i e, djelotvornu provedbu plana Europske unije za gradove i budućnost urbane politike Europske unije. Hvala na pozornosti i na sudjelovanju na ovoj raspravi. Želim zaključiti i podsjetiti e, članove odbora reći da sljedeći sastanak će biti u veljači, 15. veljače, poslijepodne podne i 16. veljače ujutro. Zahvalila bih i prevoditeljima u naše ime. Hvala lijepa. Zatvaram sastanak.